Dobro jutro. Možemo započeti. Imamo sastanak sa kolegama iz nacionalnih parlamenta koji se bave ljudskim pravima. Ali ostaje nam i ponešto posla od prošlog puta i mislim da su s nama i kolege iz Europske službe za vanjsko djelovanje što se tiče Afričke unije. No, možemo li kao prvo usvojiti e, dnevni red? Hvala. I moram e, isto tako vam najaviti određene stvari. Imala sam sastanak sa specijalnim e, izvjestiteljem za istinu pravdu, reparaciju i jamstvo nepovljavljanja zločina. To je bilo vrlo zanimljivo. Gospodin Pablo de Graev eh, je nedavno dobio svoj mandat i on pokušava vidjeti koji su to sve elementi eh, koji se treba uzeti u obzir kada govorimo o tranzicijskoj pravdi kako bismo eh, imali polaganje računa, pomirenje kako bi imali nezavisan nadzor nad sigurnosnim sustavima, kako bismo povratili povjerenje u državne institucije i kako bismo promicali vladavinu prava u skladu sa međunarodnim eh, pravom eh, za područje ljudskih prava. U razgovoru s njim smatrala sam vrlo zanimljivim da je on rekao da u svim tim različitim područjima se Europska unija smatra globalnim akterom, ali da unutar Europske unije i dalje postoje određeni jazovi što se tiče naše koherentne e, suradnje. Stoga bi mogla bilo, možda bilo zanimljivo da napravimo izvješće na vlastitu inicijativu gdje bismo vidjeli koji su to razni instrumenti, koji su to oblici, na koji način možemo promicati vladavinu prava, istinu i reparaciju i kako bismo mogli dakle, poboljšati ili detaljnije obraditi ovu politiku. Zatim moram isto tako e, reći da je Hučija koji je dobio e, Saharovu nagradu prije nekoliko godina odnedavno stavljen u kućni pritvor nakon što je održao intervju sa Sky News. Nadam se da Europska služba za vanjsko djelovanje prati ove događaje i da izražava svoje nezadovoljstvo. Također moram najaviti da ćemo imati s nama gospođu Aung San Suu Kyi koja će u listopadu konačno primiti Saharovu nagradu. Ona će biti ovdje 21. listopada. Imamo zajednički sasanak AFET DV2, a 22. listopada u utorak u 12 sati imamo sastanak Europskog parlamenta samo s njom, dakle na plenarnoj sjednici. Zatim što se tiče Bahreina, gospodin Halil Armasuk... Eh, je eh, generalni tajnik najveće oporbene stranke Alvifak i eh, njega je državni tužitelj 7 sata saslušavao 17. rujna, te mu je određen pritvor od 30 dana dok se ne završi istraga. Prisluški, Ispitivali su ga u vezi događaja od 7. rujna kada je oporbena stranka održala e, prosvjede na kojem su prisustvali e, gotovo 6000 ljudi. Gospodin Suk je bio jedan od govornika na tom prosvjedu. Mi također kontaktiramo sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. I e, zatim nešto što se tiče novina, jedna od djevojka iz grupe Pussy Rights, gospođa Kolokova, Nadeša, je započela sa štajkom glađu kako bi prosvjetovala protiv e, uvjeta u zatvorima koji su slični e, ropstvu gdje ona održava svoju zatvorsku kaznu. I zatim isto tako jedna novost kada smo zadnji put govorili o prisilnom radu u Uzbekistanu što se tiče Koton Harisa. Sada smo čuli 24. rujna je Sergej Namov, jedan nezavisni e, novinar koji redovito izvještava o pisanom e, radu u industriji pamuka, e, bio pritvoren u Urgenšu u svom rodnom gradu i sada nam neke udruge civilnog društva kažu da je i dalje od tada uopće u nemogućnosti komuniciranja u potpunom pritvoru i zamolili smo izvjestitelja koji se bavi ovom zemljom da prati isto tako i ovu novu, ovaj novi razvoj. Toliko o mojim priopćenjima. Sada što se tiče same rasprave. E, imamo nacrt izvješća posjeta Afričke unije Etiopiji. Nažalost, prošli put nitko nije bio prisutan iz Europske službe za vanjsko djelovanje, tako da smo morali ponovno skratiti našu raspravu. Dali smo stvarno vrlo sveobuhvatno izvješće što se tiče onoga što smo raspravili, no na primjer gospodin e, Bizep je postavio neka pitanja. Oni se tiču šteka glađu novinara, Alimo. I mi bismo rado čuli od Europske službe za vanjsko djelovanje i e, delegacije Europske unije u Addis Abebu koji su razvoj ovog događaja i na koji način vi pratite ovo, ovaj događaj. Možda se sjećate da smo planirali, da smo imali dopuštenje isto tako posjetiti zatvor Kaliti u Addis Abebi. Bili smo tamo, no također smo zamolili e, da vidimo neke od blogera koji su tamo zatvorenici i ravnatelj zatvora nam je rekao da nema vremena pokazati nam zatvor i ili dopustite nam da razgovaramo sa zatvornicima. Jedna od e, sugestija koje smo imali, koje smo mu uputili, jest da kasnije, ako ima vremena u idućih nekoliko dana ili mjeseci, možda da ponovimo naš posjet kako bi izaslanstvo Europske unije moglo ponovno održati posjet za tom zatvoru. Mi smo to napravili i svačajući da je s nama bio i glavni e, šef delegacije koji je bio vrlo iznenađen što su nas izbacili iz tog zatvora. Bilo bi nas zanimalo, raspravljali su o tome još. Zatim je, gospodin Bicep htio znati nešto više što se tiče programa nasilnog preseljenja u, u nekim siromašnim krajevima stanovnika nema mnogo, imaju neke programe preseljenja i čini nam se da kad smo bili tamo da su pripadnice te zajednice rekli da ih se nije pitalo na sveobuhvatan način žele li oni to učiniti i pod kojim uvjetima. Bilo bi zanimljivo čuti koliko je opsežan sada taj program. Neke udruge civilnog društva na međunarodnoj razini su nam uputili izvješća da su neka ljudska prava te pastorske zajednice možda prekršena. Tako da, ako biste mogli komentirati i takva međunarodna izvješća, jer kad smo mi bili tamo, reklo nam je izravno od strane predstavnica vlade i predstavnica e, odbora za ljudska prava da su ta međunarodna izvješća dosta manjkava. A nekoliko dana kada smo najavili, kada smo otišli je bilo najavljeno još jedno izvješće, tako da možda vi imate više informacija o tome. Toliko od nas što se tiče naših pitanja, a sada imamo gospođu Gijen, koja je službenica zadužena za državu Etiopiju, koja će nas izvijestiti o tome. Izvolite. Hvala vam. Oprostite nam e, što nismo bili prisutni prošli tjedan, imala sam jedan hitni slučaj, nisam mogla prisustovati sastanku, vrlo mi je žao, no dobra je stvar e, sada što imam odgovore iz izaslanstva na vaša pitanja. Hvala vam što ste nam ih uputili. Kao što znate, imali smo sastanak u siječnju kao pripremu posjeta izaslanstva i kao što znate mi e, izbliza pratimo situaciju veznih uz ljudska prava i civilno društvo u Etiopiji. Što se tiče slučaja novinara Limo Talemo, mi pratimo vrlo blisko razvoje što se toga tiče, no za sada imamo samo informacije koje smo dobili od njene obitelji. Po zadnjim informacijama ona više ne glađuje, e, ne štajka glađu i zamolit ćemo etiopsku vladu da dopusti posjete svim onima koji to žele. Kao što znate, to je jedan od e, prava zatvorenika. Što se tiče otkazanog posjeta zatvora u e, srpnju, mi smo dobili potvrdu od vlade da je bilo koji posjet što se tiče kontrole uvjeta zatvorskih, zatvorenika moguć. Imali smo sastanak ovaj tjedan. Nisam sigurna duše koji dan, i sada nakon tog sastanka se planira ponovan posjet zatvora. Posjet e, zastupnika Europskog parlamenta je otkazan zbog toga što je vlada ocijenila da se je cilj tog posjeta promijenio, dakle e, prema e, uvjetima zatvornika ka posjetu određenih zatvorenika, dakle te novinarke. Kao što znate, etiopska vlada smatra da nema političke zatvorenike i stoga ne želi izdvajati niti jednog posebnog zatvorenika. Te stoga kada je upućen ovaj zahtjev da se posjeti jednog određenog zatvorenika, onda su oni jednostavno to odbili i otkazali su posjet, e, nažalost, kao što ste i rekli. U tom kontekstu vlada je osigurala delegaciju da u bilo kojem trenutku se može održati posjet zatvorenicima ako je to s namjerom da se pomogne vladi u poboljšanju uvjeta zatvornika i da se pomotri sami uvjeti za, e, koje imaju zatvornici. Također smo dobili informaciju da od početka 2013. godine ACRC je imala pristup zatvornicima u Etiopiji i stoga Mislim da se je suradnja dosta poboljšala što se toga tiče od početka ove godine. Općenitije govoreći, e, mi smo zabrinuti što se tiče e, primjedbe e, zakona borbe protiv terorizma, prema kojem je ova novinarka upravo i osuđena. I mi imamo članak osam koji se tiče našeg političkog dijaloga i mi smo upravo raspravljali o tom pitanju sa premijerom Etiopije na našem prošlom sastanku. Što se tiče programa nasilnog nastanjivanja, možemo vas informirati da, e, s obzirom na vaše pitanje, Europska unija i zemlje članice ne financiraju ovaj program, program naseljavanja, no e, Europski donatori kao član e, međunarodne skupine donatora su počeli raspravljati sa Etiopijom o preseljenju, pa i što se tiče provedbi, sljedeći e, dobre smjernice za upravljanje i imajući dobre mehanizme za e, pravni lijek. Od 2011 su e, donatori Europske unije bili uključeni u deset različitih e, akcija vezanih uz ovaj program naseljavanja i uz e, druge programe koji se tiču preseljavanja i ove godine se planiraju još dodatne mjere. Danas nismo uspjeli utvrditi da je došlo do širokorašenog i dokazanog e, kršenja ljudskih prava, no imamo svjedoke koji su sudjelovali u tom programu priseljavanja. Na primjer, e, ne rade sve usluge, osnovne usluge dobre e, prije preseljavanja i isto tako se je zajednica izjasnila o tome da imaju dosta ograničene alternative preseljenju. Mi ćemo i dalje pratiti sve zabrinutosti koje etiopska vlada navodi, pa i što se tiče članka 8 političkog dijaloga. Imamo e, ministra o financijama i e, gospodarskog razvoja koji također prate ovu temu preseljavanja i prisilnog nastanjivanja. Europska unija je i dalje angažirana u dijalogu sa Etiopijom što se tiče ljudskih prava, demokratskog upravljanja i promicanja ljudskih prava i to će biti i dalje jedan bitan dio e, našeg naših e, programa za potpomoć razvoja Etiopije, uključujući i EDF. Hvala vam. Ima li dodatnih pitanja? Ne. Možda da vas samo obavijestim da smo o tome raspravljali i s Afričkom unijom, prije svega sa e, odborom za gospodarski razvoj Ujedinog naroda e- unutar Afričke unije. Oni su rekli da su uspostavili panel na visokom nivou e, pod predsjedništvom gospodina Mombikija. Upravo što se tiče e, ovog odljeva sredstava iz Afričke unije. I oni su rekli da bi se tako bilo rado izvijestili Europski parlament o tome. kada su e, OECD u Parizu prvi put izvjestili o tome u listopadu i kada smo mi pomislili da bi, da bi oni mogli doći ovdje, tada smo bili ili u Strasburgu ili bio zeleni tjedan, tako da nikog nije bio ovdje, ali sad imamo odluku unutar odbora AFETA i dva To su odbori koji su nadležni za financiranje i e, pomoć u razvoju i odlučili smo da ćemo organizirati saslušanje i da ćemo pozvati gospodina Mebekija k nama. I možda bi bilo dobro da na takvom sastanku bude prisutan i netko iz Europske službe za vanjsko djelovanje e, i e, netko koje je možda zadužen za ovo područje. Sada imamo pred nama isto tako e, izvješće vezano uz ovaj posjet. Zaprimili smo određene komentare i uključili smo ih u izvješće. Tako da mislim da možemo sada podijeliti to izvješće. Jesmo li uključili komentare? Da, u redu. Onda imate i pismeno izvješće na raspolaganju. U redu, onda u 10 sati, imamo mnogo vremena, Napravit ćemo stanku i nastavit ćemo u 10 sati sa sastankom. Naravno, ne znam e, zašto nitko nije mogao biti ovdje e, prošli tjedan u našem pododboru. Bilo bi dobro da to spojimo isto sa potpunom raspravom, a u tom trenutku je i predstavnik iz eh, veleposlanstva Etiopije bio prisutan. Dakle, napravit ćemo stanku i nastavit ćemo u 10 sati sa eh, Europskom, Europskim strateškim okvirom i akcijskim planom i ljudskim pravima sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. kupilo Dame i gospodo, dragi kolege, dobrodošli. Vidimo da su i zastupnici u Europskom parlamentu i zastupnici u nacionalnim parlamentima vrlo bliski. E, mislim da e, ovdje imamo čak e, i blizance koliko su slični. Mislim da je to najbolji dokaz da Europski parlament i nacionalni parlamenti tjesno surađuju. Ovaj zajednički sastanak postao je e, uobičajenim događajem, stalnim događajem našega odbora i mislim da je to vrlo korisno. Također, mislim da je razlog tome i to što je prošli zajednički sastanak nacionalnih i parlamenta Europskog parlamenta u Vilniusu e, na dnevnom redu imao zaista teška pitanja e, o kojima se razgovaralo i mislim da su zaključci zaista obećavajući. Svi znamo da je vanjska politika i dalje u velikoj mjeri zaduženje izvršne vlasti, posebice vijeća i država članica. Međutim, parlamenti, uključujući Europski parlament u sklopu ugovora iz Lisabona, tu igraju vrlo važnu ulogu. Mi tu ulogu shvaćamo vrlo ozbiljno, kao što se jasno vidi i temeljem izvješća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, naših pregovora o budućoj programima financijske pomoći, e, također o, u raspravama o e, susjedskoj politici u sklopu sporazuma o pridruživanju sa istočnim partnerima. Jedno od osnovnih, e, jedno od osnovnih stvari kojima se bavimo u našim raspravama su pitanja e, zaštite ljudskih prava i demokracije. I to je zapravo jedno od tipičnih pitanja kako pronaći odgovarajući odnos između zaštite naših interesa i nezaboravljanja e, ljudskih prava i demokracije. To je tipično pitanje kako pronaći pravu ravnotežu kako se ne bi dogodilo da zasebni interesi igraju preveliku ulogu. Ponekad zapravo imamo osjećaj da više govorimo o demokraciji, a, a zaboravljamo e, naše interese u malim zemljama ili pak s druge strane previše pozornosti e, poklanjamo velikim zemljama. To onda zovemo realpolitikom. Ali eto, mislim da je to jedno od pitanja kojima se moramo baviti danas. A ono o čemu ćemo također raspravljati sa našim pododborom za ljudska prava pod predsjedanjem gospođe eh, Lochbiller koja je ovdje sa mnom, eh, također je ta tema. Jedno od važnih pitanja je naravno i pitanje ljudskih prava i demokracije. 2012. godina bila je izuzetno važna godina za politike ljudskih prava i demokracije u Europskoj uniji. Usvajanjem paketa mjera za zaštitu ljudskih prava e, prvi puta smo dobili e, strateški okvir unutar Europske unije i akcijski plan za zaštitu ljudskih prava i demokracije. Imenovanje e, bivšeg kolege e, kao specijalnog predstavnika za ljudska prava zapravo pokazuje obnovljenu ambiciju i odlučnost da Europska unija postane vodećim akterom u svijetu kada se radi o pitanjima ljudskih prava. Međutim, činjenica je da u području Europske unije imamo i tekako još mnogo posla e, da bismo promicali te vrijednosti i načela e, kojima se zapravo inspiriralo stvaranje prostora za zaštitu ljudskih prava. Ono što je važno naglasiti jest da čak i u sklopu drugih politika kao što je trgovinska politika i razvojna politika Europske unije, ljudska prava i demokracija moraju ostati jednim od temeljnih načela. E, u mnogim slučajevima ta su pitanja jedan od najvećih izazova, isto tako mjerilo našeg uspjeha. I upravo zato je e, Europski parlament ustrajan u tome da se tim pitanjima i dalje daje strateška važnost. E, strateški okvir zapravo kaže da izvan svojih granica promicanje i razgovor o ljudskim pravima i demokraciji ostaje zajedničkom odgovornošću Europske unije i njezinih država članica. Strateški okvir potvrđuje ambiciju Europske unije da ljudska prava stavi u samo središte odnosa sa trećim zemljama, uključujući strateške partnere. Naravno, sve institucije u skladu sa ugovorom iz Lisabona na različitim razinama moraju odigrati svoju ulogu e, kako bi se zaista e, moglo reći da je zaštita ljudskih prava uspješna politika Europske unije. Danas u duhu zajedničkog e, vlasništva i odgovornosti raspravljat ćemo o provedbi strateškog okvira i akcijskog plana za zaštitu ljudskih prava i demokracije Europske unije. Želim vam plodonosnu raspravu i sada dajem riječ svojoj kolegi kolegici Barbari Hvala vam lijepa. Ja se također e, želim e, zahvaliti, želim e, poželjeti srčnu dobrodošlicu svim kolegama. Mislim da je zaista već veliki uspjeh da imamo ovdje zastupnike iz 19 različitih nacionalnih parlamenta. Radujemo se vrlo zanimljivoj razmjeni mišljenja tijekom današnjeg dana. Moram reći da su neki od parlamenta usred priprema za izbore, kao na primjer u Austriji i u Njemačkoj, tako da naši kolege iz tih zemalja nisu s nama, ali pozdravljam predstavnike relevantnih parlamentarnih odbora koji su ovdje s nama iz tih parlamenta i koji će prenijeti poruke e, koje ćemo ovdje poslati. Također znam da je e, izaslanstvo iz Latvije sletjelo negdje u Liježu ili na nekom drugome mjestu zbog problema s maglom, ali će nam se pridružiti kasnije. Kao što je gospodin Brok rekao, mi smo usvojili strateški okvir i akcijski plan za ljudska prava u Europskoj uniji i to nama u Europskom parlamentu u velikoj mjeri pomaže da pratimo što Europska unija čini. Kada smo razmišljali o tome koja bi trebala biti tema e, rasprave e, ovog godišnjeg sastanka sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. Odlučili smo se usredotočiti na strateški okvir i na strategiju za ljudska prava Europske unije. Zato što sve institucije, svi akteri moraju zajednički raditi na njegovoj provedbi. To znači da države članice moraju uzeti u obzir činjenicu da se strategija Europske unije može aktivno i e, kvalitetno provoditi samo ako države članice obave svoj dio posla. A tko je u boljoj poziciji od vas iz eh, nacionalnih parlamenta? da se za to pobrine i da svoju vladu uputi i na strateški okvir i na akcijski plan. Ovaj eh, paket mjera eh, koji obuhvaća strateški okvir i akcijski plan a koji uključuje također imenovanje posebnog predstavnika Stavrosa Lambrinidisa, izuzetno je važna stvar ne samo unutar Europske unije, već i izvan Europske unije, zato što u vrijeme krize daje jasan signal da su ljudska prava važna. Trebali bismo također uzeti, e, preuzeti proaktivnu E, ulogu i u e, vanjskim forumima u kojima se raspravlja o ljudskim pravima i tu biti jedan od važnih aktera. Strateški okvir i akcijski plan definiraju vrlo jasan raspon odgovornosti i zato je za nas u Europskom parlamentu zapravo e, sjajno što dobivamo priliku saznati u kolikoj mjeri je napredovala Europska služba za vanjsko djelovanje u provedbi E, ovih pitanja, a isto tako imamo i dobru priliku pratiti što zapravo čine. Na primjer, Europski akcijski plan navodi 36 e, aktivnosti koje su podijeljene u 97 podnaslova. U 51 od 97 podnaslova države članice imaju odgovornost za provedbu određenih aktivnosti. To je još e, jedan način da se vidi na što su se vaše vlade obvezale i koliko daleko su došle u provedbi preuzetih obveza. Mi u parlamentu također pripremamo godišnje izvješće o ljudskim pravima, a u odlučivanju o strukturi tog godišnjeg izvješća također uzimamo u obzir Europsku strategiju, odnosno strategiju Europske unije i akcijski plan, te dajemo preporuke za buduću provedbu i izmjene i dopune. Naš kolega gospodin Kukan je izvjestitelj i on će predstaviti godišnji godišnje izvješće parlamenta u prosincu, a veselimo se i preporukama s vaše strane. Sigurna sam da ćemo to vidjeti u godišnjem izvješću. Ovaj smo sastanak podijelili na dva dijela. U prvome dijelu usredotočit ćemo se na strateški okvir Europske unije i akcijski plan za ljudska prava i demokraciju, te ćemo e, čuti što nam ima za reći Stavros Lambrinidis koji je e, posebni predstavnik Europske unije za ljudska prava, a u e, drugome dijelu sastanka ćemo se usredotočiti na dosljednu provedbu politike ljudskih prava unutar i izvan granica Europske unije. S nama je gospodin Torman iz e, radne skupine za ljudska prava, a isto tako i kolege iz Europske službe za vanjsko djelovanje, predstavnici nevladinih udruga i različitih institucija te veleposlanik iz Vijeća Europe. Dakle, čini mi se da zaista imamo dobre govornike koji će nam omogućiti da dobijemo različita gledišta o tome na koji način možemo e, osnažiti provedbu ovog strateškog okvira. I naravno, ja se nadam da ćete vi vrlo aktivno sudjelovati u raspravi. A sada dajem riječ gospodinu Lambrinidisu da nam e, ukratko predstavi svoj rad i da nam kaže nešto o strategiji. Hvala lijepa, hvala Barbara. Zahvaljujem Elmaru i iskrene čestitke na ovom izuzetno važnom sastanku, jer zaista kao što ste oboje naglasili, ljudska prava da bi bila aktivno provođena diljem svijeta trebaju partnerstvo. Partnerstvo unutar Europske unije među svim institucijama, što je samo po sebi izazov, ali isto tako i partnerstvo između Europske unije i država članica. Parlamenti u državama članicama ponekad, posebice prije potpisivanja ugovora iz Lisabona, e, nisu imali pravo mjesto, ignoriralo ih se kada se razgovaralo o temeljnim pravima ili pitanjima sigurnosti. Međutim, sada je uloga nacionalnih parlamenta Dakle, vaša uloga mnogo opsežnija i moram priznati da mi je velika čast i zadovoljstvo što vam se mogu obratiti. Prije godinu dana 27 država članica u to vrijeme, a danas 28 država članica usvojilo je strateški okvir Europske unije za ljudska prava. Radi se o vrlo ambicioznom dokumentu, pretpostavljam da ste ga pročitali, ako niste ja vas potičem da to učinite. To je primjer načina na koji 27 država članica može e, se boriti protiv protiv tabua i postići najviši mogući zajednički nazivnik e, kada se radi o određenoj temi e, koja se obično smatrala temom u kojoj postoji najniža razina slaganja. Također je usvojen akcijski plan od 27 od 97 konkretnih aktivnosti koje e, države članice moraju provoditi kako bi strateški okvir bio efikasan. Iako je ponekad svi to znamo e, vrlo teško e, provoditi prekrasne ambiciozne politike koje su usvojene nužno je da uz političku volju i usvajanje tog dokumenta postoji i nešto što će omogućiti konkretnu provedbu na terenu kako bi stvari zaista bile učinjene U interesu ove rasprave e, predlažem da ne dužim previše. Želio bih vam zaista dati samo nekoliko općih napomena o važnosti ljudskih prava, a pritom naglasiti tri glavna izazova za koja ja vjerujem da Europska unija mora riješiti u promicanju zaštite ljudskih prava diljem svijeta. Nema nikakve sumnje da je važno promicati ljudska prava. Pomislite li na različite sukobe e, diljem svijeta? E, možete vidjeti e, što se zapravo događa. Neki dan na sastanku OSS-a je 37 država iz regije raspravljalo tijekom sastanka o ljudskim pravima, o pitanjima sigurnosti ljudskih prava. Pogledate li bilo koji sukob diljem svijeta, vidjet ćete da je kršenje ljudskih prava obično u samom začetku sukoba, a rješavanje problema zaštite ljudskih prava je zapravo u samoj srži rješavanja sukoba. Dakle, promicanje ljudskih prava nije samo nekakav idealistični pojam kojim se bave ljudi na zapadu. To je apsolutna nužnost. To je nužno za život ljudi, ali isto tako i za posticanje stabilnosti i sigurnosti u svijetu. Međutim, postoje izazovi i evo ja ću spomenuti tri najveće izazova te ukratko reći nešto o njima. Prvi izazov je izazov o kojem se mnogo govori i o kojem će se danas mnogo govoriti e, na ovom sastanku. To je izazov dosljedne provedbe. E, ne govorim e, samo o izazovu dosljedne provedbe unutar i izvan granica Europske unije. Govorimo još dva važna izazova. A to je interno interni izazov dosljednosti i eksterno eksterni izazov dosljednosti. Objasnit ću vam što pod time mislim. Kada govorimo o dosljednoj unutarnjoj i vanjskoj provedbi e, politika u Europskoj uniji, dakle interno eksternoj, to znači da kad god putujemo svijetom i govorimo o tome kako je važno provoditi e, zaštitu ljudskih prava, e, vrlo je važno da imamo na umu da će nas ljudi pitati što činite o zaštiti, kad se radi o zaštiti manjina kao što su Romi, što činite o gospodarskim i socijalnim pravima na koji način ih namjeravate zaštiti tijekom gospodarske krize, što činite po pitanju ksenofobije i tako dalje i tako dalje. To su vrlo važna e, i značajna pitanja. Kada sam ja bio zastupnik parlamenta prije, u parlamentu prije par godina, imali smo posebni odbor koji se bavio pitanjem jesu li ili ne države članice uključene i u kojoj mjeri u nezakonite e, otmice e, na letovima CIA. CIA. E, došli smo do zaključka na radu tog odbora da nitko nije savršen, niti u Europskoj uniji. Ako želimo biti vjerodostojni izvan granica Europske unije, onda moramo e, paziti također da imamo vjerodostojnost kada govorimo o tim problemima i unutar Europske unije. E, ne bih želio da me krivo shvatite. Ja ne mislim da zato što nitko nije savršen, da smo svi jednako nesavršeni u svijetu. To naravno nije tako. Ja sam posebice ponosa na to na koji način Europska unija pokušava riješiti pitanje ljudskih prava i eh, uhvatiti se u koštac sa kršenjem temeljnih ljudskih prava u Europskoj uniji. Mi imamo eh, parlament, eh, slobodan parlament u kojem ljudi mogu slobodno govoriti, ništa se ne gura pod tepih. Imamo slobodne medije i nitko ne završava u zatvoru zato što govori o problemima. Imamo vrlo aktivno civilno društvo koje ne dozvoljava niti jednom dužnosniku na europskoj razini da spava na lovorikama. Nadam se da je ista situacija ja na nacionalnoj razini. Postoje instrumenti koji su u funkciji i iako nisu svi savršeni, ti instrumenti ne dozvoljavaju našim nesavršenostima da se množe, kao što je slučaj u nekim drugim zemljama. U raspravi o interno-eksternoj dosljednosti E, države članice igraju vrlo važnu ulogu. Ja sam vam spomenuo neke probleme. Rasističko nasilje, ksenofobija, pitanje romske manjine i sve što vam padne na pamet. Neka od tih pitanja nisu uvijek paneuropska pitanja. Neka od tih pitanja zapravo su problemi koji se javljaju više u jednoj državi članici, a manje u drugoj. Ali su izuzetno važna. Potičem vas, molim vas, kao e, zastupnike u nacionalnim parlamentima da pratite ta pitanja, ne samo zato što bi ta pitanja mogla biti važna u vašoj zemlji, e, već zato što su ta pitanja važna i na europskoj razini, a isto tako i zato što je svako od vas zapravo veleposlanik e, koji prenosi e, vrijednosti zaštite ljudskih prava u i izvan Evropske unije. Drugi veliki izazov dosljedne E, provedbe je eksterno eksterni izazov dosljedne provedbe. Što podrazumijevam po tim? Zapitajmo se. Postupamo li mi ili postavljamo li se mi prema svakom kršenju ljudskih prava diljem svijeta na isti način? Osuđujemo li svaku državu odmah i na isti način za kršenje ljudskih prava? Ili u određenim situacijama imamo miljenike ili nas se optužuje da smo nekome više skloni. Ako jesmo nekome više skloni, je li to nešto što potkopava našu dosljednost u promicanju i zaštiti ljudskih prava? Ja pretpostavljam da je prilično jasno da ne reagiramo uvijek na isti način prilikom svakog kršenja ljudskih prava diljem svijeta. Naravno, to nije uvijek nužno rezultat nekakvog e, zlokobnog ili makijevelističkog razmišljanja ili plana. To je činjenica i trebali bismo biti u stanju e, analizirati zbog čega je tome tako. U određenim situacijama to je možda zato što određena zemlja ima prijateljski stav prema nama ili prema nekoj od država članica nego neka druga. U tim situacijama možete si reći da znate da određeno pitanje nije endemsko pitanje, dakle određeno kršenje ljudskih prava i da se to može riješiti takozvanom tihom diplomacijom. U nekim drugim slučajevima pak možete smatrati da Europska unija ima jako malo utjecaja ili ima posebne gospodarske odnose sa određenom državom ili država zapravo ne mari mnogo za svoj međunarodni imidž u određenim situacijama može se raditi o nekoj državi koja vam je blizu. Postoje određeni e, politički, financijski instrumenti kojima možete izvršiti određeni politički pritisak. U svakom slučaju, iako moramo biti vrlo oprezni kada se radi o interno-eksternoj dosljednoj provedbi, Naglašavam da isto tako postoji i ta dosljednost u eksterno-eksternoj provedbi i da je to također pitanje kojim se trebamo baviti. I na kraju izazov interno-interne dosljedne provedbe. To je vrlo zanimljiva stvar, prilično različita. Postavlja se pitanje da li svatko u Europskoj uniji, Europski parlament, Europska komisija, različiti povjerenici, Europska služba za vanjsko djelovanje, različiti odjeli koji se bave geografskim ili političkim pitanjima, šalju li svi oni istu poruku ili komuniciraju li na isti način kada putuju u svim zemljama. Ili, na primjer, prilikom eh, određenog putovanja E, u određenu zemlju nastoje riješiti e, pitanje vezano uz kršenje ljudska prava i slično, dok njihov kolega, na primjer, koji se bavi trgovinskom politikom u tu istu zemlju odlazi i kaže pa da bio je ovdje povjerenik za ljudska prava, to sigurno nije bio baš ugodan razgovar, jer evo ja sam tu radi trgovinske politike pa raspravljamo mi malo o novcu, to je važnije. E, ponovno, ta razlika u stavu nije uvijek nužno zlokobne naravi. Ono što ja mislim da treba učiniti je sljedeće. E, osim e, sjajnog uspjeha strateškog okvira koji kaže da ljudska prava treba promicati u sklopu svih politika, antiterorističke politike, trgovinske politike i svih drugih politika, trebamo i dovesti do promjene mentalnog sklopa unutar Europske unije. A to nije lako. Nisu se svi oduvijek bavili ljudskim pravima. I upravo zato je i taj stav važan. Jesmo li mi interno dosljedni u provedbi promicanja ljudskih prava kada se radi o suradnji sa drugim multilateralnim organizacijama kao što je na primjer Vijeće Europe. Jako mi je drago što ste danas ovdje s nama. E, u suradnji s Ujedinjenim narodima, s regionalnim organizacijama. Mi nastojimo surađivati s njima kako ne bismo ostavljali dojam da smo mi u Europskoj uniji bolji od svih drugih, e, da imamo čarobno rješenje. Mi surađujemo s njima da bismo se uhvatili u koštac sa specifičnim izazovima zaštite ljudskih prava i da bismo stvarili napredak. Naravno, to ne znači uvijek da svi moramo imati jedno te isto mišljenje. Neki će možda biti glasni, neki će se više baviti tihom diplomacijom neki će e, intervenirati e, zato što imaju veću vjerodostojnost, odnosno njihova e, međunarodna organizacija ima veću vjerodostojnost u određenoj zemlji nego što to, na primjer, imam ja. Ali ono što je važno je da svi promičemo ljudska prava, jer ako to ne činimo, onda gubimo tu interno, internu dosljednost. Dakle, prvi veliki izazov je dosljedna provedba. Drugi veliki izazov je sljedeći. Na kraju krajeva ono što mi želimo jest da se politika zaštite ljudskih prava efikasno provodi na terenu diljem svijeta. A da bi tome bilo tako, ljudi na terenu moraju za to preuzeti odgovornost i moraju imati osjećaj vlasništva. Europska unija može izvršiti e, pritisak, ali na kraju priče izuzetno je važno da ljudi na terenu imaju osjećaj vlasništva nad promicanjem ljudskih prava. Što to konkretno znači? Civilno društvo. Civilno društvo je diljem svijeta zapravo e, pod paljbom i to Um, na vrlo otvorene načine. Ljude se uhičuje, uznemirava, zatvara, čak i ubija. Ali isto tako napada ih se i na mnogo subtilnije načine. Na primjer, ograničavaju se financijska sredstva organizacijama pa ne mogu raditi. Um, pripadnici različitih organizacija proglašavaju se izdajnicima, tako da ne mogu obavljati svoje aktivnosti. I tako dalje, i tako dalje prostor za djelovanje civilnih društva jest nešto što države članice Europska unija trebaju braniti. I to trebaju činiti holističkim pristupom. Treba postojati politička podrška. Svaki puta kad odlazimo u neku zemlju, uvijek se moramo sastajati sa predstavnicima civilnog društva na terenu. Ako je moguće i ako to za njih nije opasno, trebali bismo se s njima sastajati javno kako bi to svi vidjeli. Moramo zajednički raditi, surađivati i ponekad to činimo e, vrlo efikasno na terenu. Kad kažem mi, mislim na Europsku uniju države članice. Trebamo pratiti suđenja e, predstavnicima civilnog društva. Europska unija to ne može učiniti sama. Vi to ne možete činiti sami, ali ako surađujemo, netko od nas može biti prisutan e, svakoga dana i pravosuđe će vidjeti da sudjelujemo, da pratimo. Možemo dati sredstva za jačanje kapaciteta. Jačanje kapaciteta je ponekad čak i važnije od samih financijskih sredstava. Moramo biti uz civilno društvo. Civilno društvo i nevladine udruge diljem svijeta, uključujući i naše zemlje, mogu biti jako dragi, i mili ako to žele, ali ne moraju biti. Uloga civilnog društva nije da budu dragi i mili. Njihova uloga je da prate provedbu zaštite e, ljudskih prava, politika zaštite ljudskih prava, da ljude na terenu informiraju o njihovim pravima, da im osiguraju zaštitu u velikom broju slučajeva, da promiču zakonodavstvo koje podržava ljudska prava onako kako ih oni e, razumiju. To ne znači da svaka pojedina vlada ima obvezu usvojiti sve što im organizacije civilnog društva kažu da moraju usvojiti. Ali to znači da svaka vlada ima apsolutnu obvezu jamčiti civilnom društvu da slobodno djeluje bez straha i zastrašivanja i da se slobodno izražava. I u tome države članice na terenu igraju važnu ulogu. Ako vaši veleposlanici odluče ne sastati se s predstavnicima civilnog društva tijekom službenih posjeta koji ih ignoriraju, onda smo u problemima. I posljednji izazov o kojem želim govoriti je sljedeći. Taj je izazov ponešto drugačiji od ovih do kojima sam sada govorio. Dajte mi, dajte mi još malo vremena. Evo treći važan izazov. To je izazov koji nije predmetom interne europske rasprave kao što je stvar e, dosljednosti ili ovaj drugi izazov o kojem sam govorio. Radi se o izazovu koji je globalni izazov, a to je napad na univerzalnu narav ljudskih prava kojem smo svjedočili u tako velikom broju slučajeva i u tako velikom broju područja diljem svijeta. I taj napad zapravo je sve istančaniji. Naime, e, to je ponašanje koje e, nastoji ukazati na to da su ljudska prava nekakav zapadnjački koncept koji je nametnut svijetu prije ne znam koliko godina. E, to je stav u kojem se kaže da postoje tradicionalne vrijednosti koje se moraju poštovati, e, vjerske vrijednosti koje se moraju poštovati, obiteljske vrijednosti koje se moraju poštovati i koje su u potpunosti različite od onoga što kažu e, načela univerzalnosti ljudskih prava. Ako taj argument prevlada, a mi vodimo e, borbu protiv toga i na razini Ujedinjenih naroda i na razini Europske unije, to će biti problem. Kada se, na primjer, radi o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju, veliki broj država pokušava spriječiti donošenje zaključka u Yorku kojim se osuđuje E, nasilje nad ženama, a mi naravno želimo takav zaključak i to je neprestana borba. Tražim od vas i mislim da je to nešto što svaka država članica, svaki zastupnik u svakom parlamentu mora učiniti da se pridružite toj borbi. Ja iskreno vjerujem da ljudska prava nikada nisu bila pitanje borbe među vjeroispovijestima borbe među zemljama. Nikada se nije radilo o borbi među vrijednostima. Ljudska prava su oduvijek bila univerzalni jezik u svakoj vjeroispovijesti, u svakoj zemlji, u svakoj etničkoj skupini kojima se borilo protiv relativističkog stava moćnika. Nikada nećete čuti da vam žrtva ljudskih prava kaže nemojte se zalagati za mene zato što ljudska prava nisu univerzalno načelo. Uvijek su oni koji su na vlasti, moćnici, dakle vlada ili netko drugi, ti koji će vam reći nemate pravo intervenirati jer se radi o tradicionalnim vrijednostima. Nikada ni nećete čuti da je žena koja je pretučena ili neka druga žrtva kršenja ljudskih prava rekla E, nemojte dolaziti ovamo jer ljudska prava nisu univerzalna. Ne, njezin suprug će reći ne, moje obiteljske vrijednosti mi dozvoljavaju da se tako ponašam. Ljudska prava su univerzalni jezik obespravljenih u borbi protiv relativističkog stava onih koji su u poziciji moći. Antikolonijalizam, borba protiv rasizma, neki od najvećih pokreta diljem svijeta u proteklih e, deset godina e, su zapravo pokreti koji su pokrenuti izvan zapadnog svijeta, ali se e, temelje na tim načelima. Hvala vam lijepa, dragi e, kolege. Hvala vam na pozornosti i veselim se plodonosnoj raspravi. Hvala. Thank you, Stavros Hvala, gospodine Lambrinidis na ovom vrlo strastvenom izlaganju. Sada otvaram raspravu. Zastupnici iz nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta mogu uzeti riječ. Molim vas da samo dignete karton ako želite riječ. Možda vam treba malo više vremena. Ja bih vas htjela potaknuti da uzmete riječ i dok radimo na popisu govornika, e, najprije ću dati riječ veleposlaniku iz Vijeća Europe. Um, um, gospodin Frojzensu. Hvala. Mislim da je gospodin Brok u uvodnom izlaganju iznio neke važne stvari kada je spomenuo vezu između realpolitik i ljudskih prava. Mislim da nam da nam je povijest pokazala da nema stvarne sigurnosti bez punog poštivanja ljudskih prava. Ponekad ljudi pokušavaju jedno i drugo dovesti u kontradikciju, međutim smatram da uvijek kada se pojave problemi s ljudskim pravima, to odgovara osjećaju nesigurnosti u međunarodnom kontekstu i to vidimo i danas. Prema tome smatram da je vrlo relevantno da zastupnici parlamenta budu uključeni u raspravu o tim pitanjima i zato mi je drago da je e, pokrenuta ova inicijativa za sazivanjem ovog sastanka. I s obzirom da se ovdje nalazimo u Europskom parlamentu, htio bih spomenuti rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od prošle jeseni nakon usvajanja strategije i akcijskog plana za ljudska prava Europske unije. U toj rezoluciji parlamentarna skupština Vijeća Europe iskazuje snažnu potporu inicijativi Europske unije. I tu se posebno spominje bitan doprinos nacionalnih parlamenata i upravo zato pozdravljam činjenicu da imamo velik broj zastupnika iz nacionalnih parlamenata ovdje. Jasno je da je odnos između Vijeća Europe i Europske unije u području ljudskih prava, kao što je ispravno e, istaknuo gospodin Lambrinidis, e, da su te veze vrlo tjesne i nakon usvajanja memoranduma o razumijevanju između Vijeća Europe i Europske unije 2007. godine vidimo da dolazi do pozitivnog razvoja događaja. To je isto tako bilo na poziv e, glavnog tajnika Vijeća Europe kao i vođa institucija Europske unije. Mi tjesno surađujemo na najvišoj razini. E, gospodin Barozo i glavni tajnik se sastoje ovaj tjedan u Njujorku i sljedeći tjedan u Briselu. Nove inicijative koje ste poduzeli odražavaju jednu novu razinu suradnje e, među dvijema institucijama u ispunjavanju zajedničkih ciljeva i to se vidi u nekoliko konkretnih primjera, a ako mi dopustite ja ću spomenuti tri područja. Kao prvo, Europska unija pokazuje sve veći interes i potporu za ratifikaciju važnih konvencija Vijeća Europe i to od strane država članica, a isto tako i drugih država e, kojima se bavi vanjska politika Europske unije. I na taj način se potvrđuje volja za promicanje strategije i njezinu provedbu kroz e, postojeće pravno obvezujuće instrumente i to posebno je slučaj kada je riječ o konvenciji iz Budimpešte o kibernetičkom kriminalu, konvenciji o suzbijanju nasilja nad ženama, dakle konvencija iz Istambula, konvencija o zaštiti djece od seksualnog seksualne zlouporabe i konvencije protiv trgovine ljudima e, kao i tijelima za provedbu. Kroz promičbu ratifikacije spomenutih instrumenata, a znamo da na tome radi i kolega Lambrinidis, Evropska unija e, doprinosi promičbi zajedničkog okvira i instrumenata kojima se štite e, glavne vrijednosti vezane uz ljudsko dostojanstvo. Drugi primjer, trenutni postupak e, pristupanja Europske unije konvencije ljudskim pravima uživa veliku potporu Europskog parlamenta kao i nacionalnih parlamenta. Riječ je također o jasnom signalu e, opredjeljenosti Europske unije za promicanje ljudskih prava izvan granica Europske unije. Nakon što Europska unija pristupi konvenciji po prvi puta nakon dovršetka pristupanja, svaki akt Europske unije morat će poštivati odredbe o ljudskim pravima iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i isto tako može biti predmet nadzora i kontrole od strane Suda za zaštitu ljudskih prava u Strasburu. Treći primjer, za sve države kandidatkinje obveze koje su preuzete u Vijeću Europe su važna mjerila u izvješćima koja sastavlja Komisija o napretku pregovora. Isto tako postoje česta suradnja između Europske unije i specijaliziranih tijela kao što je Venecijanska komisija Vijeća Europe, zatim skupina zemalja za borbu protiv korupcije e, kao i grupa koja se bave e, pitanjima učinkovitosti pravosuđa. Vidimo da je Europska unija u velikoj mjeri uključena u rad tijela Vijeća Europe i kroz neformalne e, razmjene mišljenja na visokoj razini vidimo da u praksi postoji nekoliko primjera plodonosne suradnje. To je isto tako posljedica rada Europske unije i njezinog posljednog posebnog predstavnika za ljudska prava. Ja podržavam gospodina Lambrinidisa u njegovom radu. On predstavlja glas Europske unije i predanosti temeljnim vrijednostima svugdje u svijetu i mi mu zahvaljujemo na spremnosti da surađuje s našim institucijama. Također vjerujemo da i takva ojačana suradnja e, sa e, posebnim tijelima Vijeća Europe može biti korisna davajući potporu novoj inicijativi Europske unije da bolje prati primjenu vladavine prava i temeljnih vrijednosti unutar Europske unije. Vijeće Europe vrlo pažljivo prati e, nastavak rada na temelju e, pisma ministara vanjskih poslova i gospodina Baroza, uključujući i izjavu gospodina Baroza o stanju u Uniji. Htio bih e, izvijestiti zastupnike da je glavni tajnik Vijeća Europe prošli tjedan u Strasburu primio gospodina Luja Mešela, koji je izvjestitelj e, odbora Libe o ovoj inicijativi Europske unije. E, glavni tajnik Jagland pozdravlja napore u svrhu jačanja sposobnosti Europske unije za zaštitu vladavine prava i ljudskih prava unutar Europske unije i izvan nje. Također je naglasio da je bitno izbjeći preklapanja i imati sustav e, indikatora, praćenja i razvoja preporuka, to je nešto što već postoji u Vijeću Europe. Glavni tajnik je predložio da svaki danji mehanizam Europske unije treba uzeti u obzir postojeća tijela za praćenje provedbe u Vijeću Europe, e, a sve države članice Europske unije su već članice Vijeća Europe i ta tijela djeluju na temelju pravnih međunarodnih instrumenata koji su pravno obvezujući u svim državama članicama i koji služe kao temelj za pratike, e, za praćenje e, i isto tako rješavanje određenih e, problema izvan bilo kakvog političkog utjecaja. Hvala. Hvala. E, gospodin Haurigui iz e, Španjolske skupštine sada ima riječ. Hvala. Ja vam se ovdje obraćam u ime Španjolskog parlamenta. Htio bih na početku čestitati Europskom parlamentu e, na organizaciji ovog skupa. Također čestitam Stavrosu Lambrinidisu na uključivanju u rad na ovu temu. I htio bih dodati još jedan četvrti cilj našem strateškom okviru za promicanje ljudskih prava, a to se odnosi na jedan ključni akter. E, dakle, tu nisu samo države, civilno društvo je također uključeno u zaštitu ljudskih prava, međutim imamo još jednog važnog aktera u ovom globaliziranom svijetu, a to su, to je privatni sektor, korporacije, dakle tvrtke koje su aktivne u svijetu i u najudaljenijim dijelovima svijeta i tu dolazi do povreda ljudskih prava i određenih oblika ponašanja koja su upitna. Naravno, bez obzira o tome gdje se to nalazi, postoji čitav niz problema koji se dovode u vezu s poštivanjem ljudskih prava od strane tih tvrtki i to u velikom broju zemalja u svijetu. Stavros, moram priznati da me iznenadilo što ovdje nismo obuhvatili provedbu glavnih načela koja se tiču ljudskih prava. Svi znamo da Ujedinjeni narodi imaju na raspolaganju izvrsne instrumente za zaštitu ljudskih prava, ali očito da ljudi s time nisu upoznati. A to se temelji na tri načela koje utječu na države, korporacije i pravosuđe. U svim zemljama u svijetu. Dakle, zamisao je da se zaštite ljudska prava i da se također razotkriju povrede ljudskih prava. Dakle, govorim o e, tvrtkama u području e, tekstilne industrije, e, brodarstva, rudarstva. Dakle, u mnogima od njih primjećujemo probleme sa ljudskim pravima zapravo zamisao je o tome da postoji e, nekakav univerzalni kodeks za ljudska prava sa određenim kriterijima. Ljudska prava bi morala e, se pretočiti u univerzalni zakon, moramo imati univerzalne standarde koji će se primjenjivati svugdje u svijetu, neovisno o tradiciji neovisno o pravnom poretku i zakonodavstvu u pojedinoj državi. Iako zemlja se ne bude pridržavala tih načela, onda je se može pozvati na red. E, uvaženi kolege, htio bih skrenuti vašu pozornost na problem e, tvornica za proizvodnju tekstila u Bangladešu. Ako evropske i američke tekstilne tvrtke koje posluju dakle koje imaju skladište gdje je 1500 ljudi smrtno stradalo, gdje su ljudi e, bili ranjeni i tako dalje, onda ih se treba pozvati na red. Za takve prakse mogao bi se pokrenuti sudski postupak. E, kada bismo to učinili, onda bismo uistinu učinili veliki iskorak u poštivanju ljudskih prava. Dakle, moj doprinos i doprinos Španjolskog parlamenta koji je prije nekoliko mjeseci svoju izvješće sastoji se u tome da mi tvrdimo da nam je potrebna sustavna primjena e, temeljnih prava u Europskoj uniji. Mi u Španjolskoj imamo nacionalni plan provedbe i druge države članice to imaju, a postoji nešto tako i na europskoj razini. Moje pitanje Zašto se to ne bi koristilo e, kao osnova za naš rad? E, to je posebno bitno za europske tvrtke koje bi morale poštivati ljudska prava u radu izvan Europske unije. To bi i nama kao evropljanima omogućilo da e, istaknemo svoj identitet i ono što želimo postići. Hvala. Ja vam mogu pružiti jamstva da u parlamentu imamo dva izvješća o poslovanju i ljudskim pravima, dakle mi to pratimo. Što se tiče preporuka UN-a, e, za nas su te preporuke vrlo važne. Mi često imamo rasprave o tome kako osnažiti preporuke UN-a jer očito je problem u tome da velik broj e, tih preporuka nije pravno obvezujući u odborima. Mi u parlamentu radimo isto tako i na izvješću o korupciji i ljudskim pravima gdje se posebno bavimo ulogom tvrtki u, e, u pojedinim zemljama još dva govornika iz nacionalnih parlamenta su zatražili riječ, a nakon toga ću dati riječ Europskoj službi za vanjsko e, djelovanje i e, nevladinim udrugama. Sada imamo kolegu zastupnika iz Litve, gospodina Donskisa. Hvala. Ja bih htio pozdraviti e, mnogo toga što je rekao Stavros Lambrinidis. Čestitam mu na vrlo kvalitetnom radu i mislim da je on e, dobro pogodio nijanse i smatram da je to dobar doprinos našoj raspravi. Htio bih pozdraviti vaš holistički pristup i stavljanje naglaska na važnost ljudskih prava u pružanju veće razine sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Umjesto da se politike ljudskih e, prava pokušavaju sagledati iz idealističke romantizirane perspektive, što nije slučaj u današnjem svijetu. E, drago mi je da ste stavili naglasak na civilno društvo i nevladine udruge i htio bih skrenuti vašu pozornost na jednu stvar, a to je razlika, ključna razlika između e, stvarnih, e, istinskih nevladinih udruga koje prate zaštitu ljudskih prava u svijetu i u svojim državama i onih koje su zapravo ukročene od strane svojih režima u zemlji gdje djeluju i znamo da e, se to događa u nekoliko zemalja, uključujući i neke od strateških e, e, partnera. Dakle, oni imaju takve nevladine udruge koje sudjeluju u kršenju ljudskih prava i zapravo, zapravo trebamo razlučiti jedne od drugih i dakle vidjeti one koji stvarno prate što se događa na terenu i onih koji zapravo surađuju sa režimom. Već smo mnogo puta o tome razgovarali i zapravo mislim da moramo i dalje naglašavati potrebu za zaštitom aktivista e, koji se bore za ljudska prava diljem svijeta. Ja mislim da su oni naša odgovornost, ne samo da trebamo poštivati i pokušati e, ih e, zaštititi verbalno, moramo ih stvarno zaštititi. Aktivisti u Kini, u Iranu i drugim zemljama su vrlo bitni za, za situaciju u čitavom svijetu i zato im moramo pružiti zaštitu. Mislim da moramo ojačati suradnju sa drugim javnim tijelima e, koja se bave zaštitom ljudskih prava. Mislim da bismo e, trebali surađivati više sa e, piscima i sa sveučilišnim profesorima i sa PEN centrima. Oni su naši prirodni saveznici. Isto tako trebamo E, stalno isticati da ljudska prava ne smije služiti e, zato da selektivno primjenjujemo to na e, neke države članice. Čak i najdemokratske države krše ljudska prava. Isto tako to ne smije biti izgovor da napadamo neke zemlje koje iz ovog ili onog razloga e, ne volimo. To mora biti univerzalni jezik koji će nam omogućiti da osramotimo one režime i države koje žele međunarodno priznanje, a istovremeno ne poštuju prava vlada vlastitih građana. Hvala. Hvala gospodin Donskis, a sada e, gospođa Kristina Di Pietro iz Talijanskog senata. Uh, Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Uvaženi kolege, zadovoljstvo mi je što možemo danas raspravljati o ovim pitanjima koja su iznimno važna i prioritetna u nacionalnim parlamentima. predstavljam pokret pet zvijezda u talijanskom senatu. Mi podržavamo namjeru Europske unije da bude predvodnik u promicanju ljudskih prava u svijetu, ne samo na europskom kontinentu i drago nam je što možemo pratiti proces koji je počeo 2012. godine kada je Europska unija usvojila e, osmi paket mjera za ljudska prava. Usprkos poteškoćama s obzirom na ekonomsku krizu u svijetu to nam je omogućilo da dobijemo instrument kako bismo premostili e, razlike e, i jaz između država i građana. Nadamo se da ćemo uspjeti postići rezultate koje smo si zadali u Europskom strateškom okviru i smjernicama o i akcijskom planu provedbe u području ljudskih prava i demokracije. Usprkos svim e, poteškoćama s kojima se Europska unija trenutno suočava. Mi smatramo da preobrazba e, i načela, odnosno njihovo pretočenje u konkretne mjere e, mora biti naš cilj i nije dovoljno da to bude nekakva sofisticirani intelektualni napor koji nema veze sa stvarnošću, e, posebno s obzirom na velik broj građana u Europskoj uniji koji se trenutno smatraju ranjivim e, skupinama. Što se tiče samog plana u državama članicama, dakle usvajanja e, plana u državama članicama, bitno je usvojiti smjernice UN-a o ljudskim pravima i korporacijama. Moja stranka e, tome daje veliku podršku, to mora ići kroz nacionalno zakonodavstvo i trebamo e, slijediti primjer Velike Britanije u tom smislu. Hvala, mislim da je vrlo dobro da ste nas na to podsjetili. Velika Britanija je zapravo jedina zemlja i parlament e, koji ima akcijski plan e, u području ljudskih prava i veze s privatnim sektorom. I sada želim dati riječ Ani Gomez, no ne vidim je nigdje, možda onda malo kasnije. Vrlo često e, ovdje u Europskom parlamentu čujemo i E, nevladine udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava. Možda bi bilo dobro da čujemo i od predstavnika iz Brisela, e, dakle iz Human Rights Watcha imamo predstavnicu. Hvala, hvala što ste nam e, dali mogućnost da uzmemo riječ na ovoj raspravi. Mi se radujemo i sljedećim sastancima gdje će biti Europski parlament i nacionalni parlamenti, naravno u svrhu bolje provedbe ljudskih prava. Ja u potpunosti podržavam ono što je rekao posebni predstavnik za ljudska prava Europske unije, Stavros Lambrinidis. On je e, u nekoliko navrata istaknuo da je ovaj paket mjera za ljudska prava zapravo posljedica kolektivnih napora, napora do kojih ne bi bilo došlo bez stvarnog angažmana ovoga parlamenta, nacionalnih parlamenta, država članica i njihovih vlada te Europske službe za vanjsko djelovanje i civilnog društva. mnogi od njih su djelovali zasebno, ali tek kada smo se zajedno okupili, postigli smo taj ambiciozni cilj do kojega je došlo prošle godine. I Stavros nas je podsjetio da sada tek slijedi teži dio, a to je provedba. I jasno je da bez kolektivnih napora Europske unije i država članica niti e, provedba neće biti uspješna u onoj mjeri u kojoj bi trebala biti. Daću vam nekoliko konkretnih primjera e, naših sugestija e, za zajednički rad. Neću u ovih pet minuta koliko imam govoriti o načelima, nego o nekim konkretnim stvarima. U ovome domu e, već je usvojena, e, usvojen niz rezolucija, međutim, Europski parlament e, neće moći raditi dalje na tim rezolucijama bez pomoći nacionalnih parlamenata. Strateški okvir i paket mjera za promicanje ljudskih prava. Među ostalim spominju i činjenicu da će Europska unija štititi ljudska prava i one koji zagovaraju ljudska prava. Isto to vrijedi i za strateške partnere Europske unije. Ja smatram e, da će ispit e, te predanosti biti upravo tome u kojoj mjeri će države članice Europske unije podržavati aktiviste i e, ukazati kada dođe do povrede ljudskih prava u Kini i Rusiji. To su dva strateška partnera Europske unije, ali isto tako i zemlje e, u kojima su povrede ljudskih prava vrlo raširene. Stavros je rekao da svi moramo razmišljati na isti, iz istih, e, na isti način i Europska služba za vanjsko djelovanje isto tako E, u području ljudskih prava ima različita stajališta, to vrijedi i za države članice. Dakle, što možemo tu učiniti? Europski parlament je već pozvao prije godinu dana da se, e, a to je bilo i u nekoliko drugih rezolucija, da se pobrinemo da do kraja ove godine e, dobijemo zaključke iz Vijeća ministara za vanjske poslove E, gdje bismo dobili zapravo kolektivnu strategiju o tome kako e, provoditi ljudska prava i kako štititi e, prava aktivista u Kini i Rusiji. I ta poruka, nakon što je artikulira Vijeće za vanjske poslove, dakle ministri vanjskih poslova država članica, trebala bi poslužiti kao zajednički nazivnik, jer to bi značilo da svi moraju se obvezati barem na taj minimum. Dakle, nitko ne može ići u posjet Kini i Rusiji bez da e, predstavi tu zajedničku poruku. A dodana vrijednost takvog pristupa je da ćemo svi biti snažniji u tom e, radu, jer zapravo nitko neće biti u poziciji da sam mora prenositi poruku. Ako se kaže da, to je poruka e, koju javno upućujemo, a to je ujedno i poruka Europske unije, onda i manje države članice mogu u razgovorima e, predstavljati tu poruku. Istovremeno e, sugovornik s druge strane Kina ili Rusija neće moći e, se zapravo osvećivati nekoj pojedinoj državi članici jer će se svi imati uživati tu kolektivnu zaštitu. Međutim, zato nam trebaju zaključci ministara vanjskih poslova kako bismo uistinu imali jasno artikuliranu zajedničku poruku iza koje će stajati svi. A to nećemo postići e, bez e, pomoći nacionalnih parlamenta. Tako da se nadam da ćemo e, do kraja ovoga dana doći do rezolucije o tome kako vi e, kao zastupnici u Europskom parlamentu možete e, zajednički formulirati takve ciljeve. Istovremeno mislim da se to može učiniti i kada je riječ o zemljama gdje imamo dobru poziciju pregovaranja e, i gdje se stvari mogu promijeniti, a Bahrein je jedna od takvih država. To je jedna od zemalja arapskog proljeća koja, gdje se stvari nisu dobro odvile, Naravno, veliki broj zemalja je sada u tranziciji i to će sigurno biti težak e, put s mnogo prepreka. Oni koji su izišli, prosvjednici u Bahreinu su na miran način tražili svoja prava i e, međutim platili su za to veliku cijenu i sada su u zatvoru. Tri od njih su državljani Europske unije i s obzirom na taj mirni prosvjedni pokret e, imamo i jednu državljanku iz Danske, a njezina kći je također u zatvoru. Prema tome vi biste trebali i to kolektivno zatražiti da oni koji se na miran način zalažu za svoja prava, da će dobiti našu potporu i da više neće biti zatočeni u Bahreinu. Dakle, za početak morate pronaći način da se osigura sloboda triju državljana Europske unije koji danas u Bahreinu odslužuju kaznu. Tri troje ih je osuđeno na doživotnu zatvorsku kaznu, dakle to nisu nekakve kratke kazne. Još uvijek nemamo snažnu poruku od Europske unije, e, dakle od strane Europske službe za vanjsko djelovanje, da se e, izvrši pritisak na Bahrein i nemamo poruku o kolektivnu poruku država članica kojom bi bilo jasno da e, te osobe treba pustiti iz zatvora i da su to upravo ljudi e, s kojima bi Bahrein trebao e, pokrenuti dijalog. Da, sada ću iznijeti zaključke. Samo još jedan završni komentar i to ću reći sada jer nisam sigurna hoću li ponovno dobiti riječ. Mislim da postoji nekakvo opće mm, nezadovoljstvo Europi zbog e, takozvanog demokratskog deficita. Građanima Europske unije se samo kaže kada se odluke donesu nakon što su već donesene i kao što znamo e, politike utvrđuju države članice Europske unije i e, neke odluke donosi Europska služba za vanjsko djelovanje. Ono što mi kao građani želimo i e, ono što se još nije pokazalo jest da ministri vanjskih poslova e, ni nikada nismo vidjeli raspravu među ministrima vanjskih poslova. mislim da bismo trebali barem imati jednu godišnju raspravu o ljudskim pravima, o provedbi ove strategije i da to bude javno, da bude otvoreno za javnost, da čujemo što kažu naši ministri vanjskih poslova i koje su obveze spremni preuzeti na sebe. Hvala, morat ću malo strože pratiti vrijeme jer e, želimo još na kraju, htjela bih na kraju još dati riječ e, Stavrosu Lambrinidisu. Ali sada da čujemo nešto i od e, aktivista. Hvala vam. Ja dolazim iz jedne organizacije koja je manje poznata, zove se Frontline Defenders, to je međunarodna organizacija koja štiti aktiviste na području ljudskih prava. Prošli tjedan smo e, slavili e, oslobođenje iranske dobitnice Saharove nagrade Europske unije iz 2011. godine. Slažem se sa gospodinom nidisom e, i drugim govornicima koji smatraju da moramo ostati i zastupati borce za ljudska prava jer su to oni pravi šampioni, to su oni osobe koje izlažu svoj život opasnosti zbog toga što se bave ljudskim pravima. I e, imamo samo tri točke u akcijskom planu koje se tiču posebice njih, a e, vidimo da je to pitanje koje zahtjeva veće, veću pažnju. Slažem se i sa gospodinom Brokom koji je u uvodnom izlaganju rekao da je to podijeljena odgovornost. Dakle, to nije samo posao koji se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, već je to i nešto što se tiče eh, izaslanstava i vijeća ministara, a Europski parlament, Europska unija ima upravo tu ulogu da potakne vlade da se zalažu za borce za ljudska prava. Za to imamo već dva instrumenta na raspolaganju, imamo parlamentarna pitanja, imamo hitne rezolucije Imamo mogućnost upućivati pitanja veleposlanstvima, imamo sastanke na kojima možete pitati vaše sugovornike, e, imate prilike sastajati se sa nezavisnim aktivistima za ljudska prava i poslušati njihove potrebe, sastanci sa e, civilnim e, društvom, sa udrugama civilnog društva koji prije svega isto tako dolaze na sastanke u Brisel. U okviru strateškog plana imamo te razne mogućnosti, no dopustite mi da dam još neke dodatne preporuke, pokušat ću biti što praktičniji. Mislim da se sada jasno pokazuje nakon Lisabonskog ugovora da što se tiče veleposlanstava država članica, da one kažu da su delegacije one koje se trebaju baviti ljudskim pravima i e, borcima za ljudska prava. Tako da su odnosi za, e, za kontakte sad prije svega unutar europskih delegacija. To je dobro, ali je loše. Trebalo bi, ja mislim, vršiti pritisak na e, vlade da se također bave pitanjem ljudskih e, prava unutar veleposlanstava. Dakle, radi se samo o podeljivanju odgovora, nego i o zajedničkim akcijama. Kao drugo, trebalo bi usvojiti posebnu rezoluciju posvećenu zaštitu e, boraca za ljudska prava. Ukoliko znam, u Njemačkoj i u Belgiji je to nedavno e, doneseno. Kao treće, proračunski rezovi ne bi trebali utjecati na programe kojima se pokušava e, promicati ljudska prava i pomoći borcima za ljudska prava. Kao četvrto, mi predlažemo jedan, jednu inicijativu twininga e, kako bi pratili situaciju boraca za ljudska prava i tada bi se moglo vrlo brzo reagirati ako se vidi da se na neki od njih vrši pritisak. E, to bi moglo biti na primjer u obliku jednog pilot projekta. Zatim, isto tako, Europski parlament e, bi mogao sa nacionalnim parlamentima usvojiti jednu vrstu mreže, dakle ne samo ono što bi bilo obuhvaćeno ovom inicijativom twinningom i u to bi se moglo uključiti i udruge civilnog društva. E, zatim, postoji prijedlog da se organizira godišnji događaj u Briselu i da na njemu sudjeluju borci za ljudska prava diljem svijeta. I to bi trebalo dati dakle, jednu e, vidljivost u javnosti. Na kraju bi se mogla usvojiti jedna zajednička rezolucija, a istodobno bi imali konkretne aktivnosti e, koje bi išle u svrhu e, potreba boraca za ljudska prava. I zatim treba razmišljati na kreativan način. Mogu se koristiti socijalne mreže, e, mogu se u intervjuima sa lokalnim medijima isto naglašavati ova pitanja, tako da dakle, javnost može isto tako poslušati e, vaša mišljenja, a sve bi to utjecalo na poboljšanje situacije boraca za ljudska prava. Na kraju krajeva isključit ovu mogućnost da vas e, obavijestim da smo mi, dakle Frontline Defenders, upravo objavili jednu knjižicu E, o tome što borci za ljudska prava mogu očekivati od raznih institucija, tu navodimo i Europski parlament gdje im dajemo mogućnost e, da vide kako mogu kontaktirati direktno, na primjer, zastupnike parlamenta. Hvala vam i hvala vam na svim ovim prijedlozima za e, borce za ljudska prava. Htjela bih pozdraviti delegaciju iz parlamenta iz Mijanmara koja je ovdje prisutna, koja prati našu raspravu. Dobrodošli, mi vodimo raspravu sa nacionalnim parlamentima te sa zastupnicima e, koji se bave ljudskim pravima u pojedinim državama članicama. Prije nego što predam riječ e, Stavrosu Labenidisu na završnim primjedbama, ako sam dobro razumjela, e, mreža institucija za ljudska prava je organizacija kojoj bih također sada kratko predala riječ, samo na tri minute. Hvala vam. Ja se dolazim iz Danskog instituta za ljudska prava. Zovem se Jomus Krusovos, dolazim iz Danskog instituta za ljudska prava, dakle nacionalni institut u Danskoj. Predstavljam europsku mrežu nacionalnih institucija koja je uspostavljena ranije ove godine jedan od glavnih tema za nacionalne institucije za ljudska prava unutar ove mreže jest suradnja s nacionalnim parlamentima. Prošle godine, 2012. usvojili smo takozvani takozvane prijedloge o načinu suradnje između organizacije ljudska prava i nacionalnih parlamenta. Vjerojatno ste to možda mogli i vidjeti na internetu ako pogledate prijedloge iz Beograda tako se zovu ti prijedlozi, onda možete vidjeti kako dakle, je ta suradnja moguća. E, naša je zadaća pomoći nacionalnim parlamentima, ali je to nešto što se isto tako tiče i europske razine. To je važno, zbog toga imamo sada i naš ured u Briselu kako bismo bili bliži Europskom parlamentu i europskim institucijama. Dakle, naravno komisiji i e, institucijama koje su sa sjedištem u Beču. Želim, reći nešto o tome da institucije za ljudska prava ne uživaju još dovoljan status u pojedinim državama članicama. 12 država članica imaju takozvani A status za te organizacije, a iako države članice Europske unije pozivaju da druge zemlje izvan Europske unije da osnuju takve centre, ni same nemaju sve upravo te urede. Vrlo je e, bitno razumjeti upravo to pitanje zašto mi pozivamo druge kada mi u našim vlastitim državnim članicama nemamo još svugdje ovakve institucije. Samo kratko da se držim zadanog vremena, gospođo predsjedavajuća. Samo da kažem jedan prijedlog iz naše organizacije. Ja pozivam sve prisutne ovdje da ozbiljno razmotre kako nacionalne institucije za ljudska prava mogu biti uspostavljene i ojačane u svim državama članicama Europske unije. Također vas pozivam da razmotrite e, bilo li bilo važno osigurati propise ljudska prava, uključujući i konvenciju o ljudskim pravama i pretočiti u neku vrstu direktive ili uredbe na europskoj razini s kojom bi se države članice stvarno obvezale da osnuju nacionalne institucije za ljudska prava koje bi zatim kontrolirali situaciju s ljudskim pravima u pojedinim državama članicama. Hvala vam. Stavros, jedno pitanje će ti uputiti još jedna zastupnica, samo kratko. Hvala vam, gospođo predsjednik. Samo nešto da kažem. Mislim da je ono što je najvažnije što smo čuli danas, ova, ovaj težak, težak pothvat da se postigne unutarnja i vanjska koordinacija. Postoje zemlje koje e, vrlo pažljivo prate naše preporuke, prije svega međunarodni sudovi koji donose razne e, odluke o ljudskim pravima, a drugi pak imaju arogantniji pristup i na neki način ne gledaju dobro na naše inicijative. Dakle, radi se isto tako i o komunikaciji. Na primjer, moguće je pozvati na međunarodnu vrstu obrane i zaštite ljudskih prava. Htjela bih isto tako vašu pozornost usredotočiti na, e, na situaciju žena i djevojčica, prije svega tijekom oružanih sukoba. Tu e, znamo da je jedno od oružja ratovanja e, silovanje. Imamo i pitanje prisilnih brakova, to je tema kojoj se također bavimo. Udruge civilnog društva koje su prisutne na terenu često ne smiju intervenirati, ne smiju se uključiti u uh, u, uh, sprečavanje toga. A misija Europske unije bi trebala biti zaštita žena i djevojčica koji uopće nisu zaštićene. Dakle, gospodine Lambrinidis, kako Europski parlament može pojačati pritisak na te zemlje kako bi se u potpunosti osiguralo zaštita ljudskih prava? Hvala gospodine Labrinidis, izvolite na pet minuta, pa vam riječ. Hvala vam, samo pet minuta. Htio sam se još jednom javiti za riječ kako bih e, čestitao svima i zahvalio svima, posebice onima koji moraju otići. Ali sad imam i ovo pitanje. Dakle, to je pravi izazov Pitanje je hoćemo li imati dovoljno utjecaja, kakav će biti naš utjecaj. To je nešto što uvijek moramo pažljivo istražiti. Možda u jednoj zemlji zapravo ne brinu o financiranju, novcu, ali ih zanima međunarodni utjecaj. Možda ih ne zanima vaš novac, ali ih zanima novac iz pojedine države članice, dakle ne novac Europske unije. I stoga je toliko važno da kada kontaktiramo neku zemlju, da na neki način pojačamo sada naš utjecaj. Dakle, Europska unija kombinirano sa državama članicama. Kada se odlazi u posjet u nekoj zemlji i kada imamo poseban odnos s tom zemljom, dakle gospodarski, politički i tako dalje, onda ta zemlja možda ima drugačiji pristup ljudska prava. E, ja, možda manje nego što ima Europska unija u cilini, a to znači da upravo moramo djelovati na multilateralnoj sceni. Dakle, moramo pogledati što možemo postići sa drugim gospodarskim glavnim akterima u pojedinim zemljama. Ja čvrsto vjerujem u to da moramo izgraditi taj kolektivni utjecaj. Nedavno smo imali e, oblik suradnje sa odborom e, Venis. Jer smo imali slučaj e, jednog e, vrlo alarmantnog zakona o drugama civilnog društva u jednoj zemlji. I tu smo skrisili taj kolektivni utjecaj. To je jedna stvar. A što se tiče drugih pitanja, samo nešto o poslovanju i ljudskim pravima. Upravo sam se vratio iz posjeta Kini. Prvi sastanak koji sam imao u Kini je bio okrugli stol Europske unije i Kine oko e, poslovanja. Tu smo pokušali udružiti tvrtke e, i akademske stručnjake i e, vladajuće pripadnike i to nam je pružilo mogućnost da istražimo kako europske tvrtke u Kini mogu bolje zaštititi ljudska prava, ali isto tako kako europske kineske tvrtke kada idu i posluju u trećoj zemlji mogu isto tako tamo se boriti za poštivanje ljudskih prava, uključujući i radnih prava. Mi stavljamo velik naglasak na to pitanje. Kao što je Barbara e, spomenula, imali smo razne, razne inspirativne dokumente, imali smo izveće Howard. I to je upravo taj način kako Europski parlament može napraviti veliku razliku. Da, kao što je Elmar rekao, Europski parlament nema izvršne moći, ali ima mogućnost usmjeriti raspravu. I na isti način i u vašim državama nacionalni parlamenti mogu utjecati na raspravu. I vrlo mi je drago vidjeti da se to i događa, na primjer, u Španjolskoj. U lipnju 2014. 2013. smo imali već razne smjernice upućene europskim tvrtkama koji se tiču ljudskih prava. To su načela Ragi. Ragi je bio u tom trenutku izvjestitelj e, za to izvješće Ujednih naroda. Jedno je za naftne kompanije, za kompanije e, za eksploataciju zemnog plina, zatim za informacijsko-tehnologijske kompanije i zatim za e, tvrtke koji zapošljavaju radnike na nepuno vrijeme. Komisija je također izdala jedan interni dokument o tome kako mala i srednja poduzeća mogu provoditi te smjernice kada posluju unutar Europske unije. Dakle, prve tri su za e, kada tvrtke posluju izvan Europske unije, a zadnje smjernice kada se događa obrnuto. Te smjernice nisu obvezujuće, odvijala se velika rasprava, li one biti obvezujuće ili ne, ali za sada to nisu. No, unatoč činjenica je da mi je drago da stavljate naglasak na to pitanje. I Europski parlament i Španjolski parlament kad nam se obraćao. Sada moram otići jer se moram baviti kinom. No, hvala vam. Hvala svima na vašim intervencijama i bit će mi vrlo drago vidjeti vas ubrzo opet. Hvala, Stavros Slabrinidis. Nadam se da vam je ovaj sasnak i dao neke dodatne informacije za vaš rad. Hvala vam što ste vrlo dobar glas za politiku ljudska prava i na međunarodnim forumima. To nas e, vodi do naše sljedeće teme o e, politikama Europske unije za ljudska prava na multilateralnim forumima. S nama je gospodin Toerman iz e, Kohoma, dakle radne skupine vijeća o ljudskim pravima. Možda da objasnim kako smo mi, na primjer, pripremali e, sastanak Vijeća za ljudska prava UN-a ili sastanak opće skupštine UN-a u New Yorku. Dakle, radi se o dvijema institucijama i vrlo je teško to objasniti prema van, no mi smatramo da je EU uniji potrebna velika podrška i od strane Europskog parlamenta kada se kreću na multilateralnim forumima. U Europskom parlamentu, na primjer, prije nego što e, je e, se održao e, posjet Vijeću ljudskih prava u Ženevu, mi usvajamo dokument gdje određujemo koji će nam biti prioriteti za taj sastanak koji se obično odvija u ožujku. Kao priprema tog sastanka u bliskom kontaktu sa udrugama civilnog društva, ali i sa državama članicama, te pokušamo vidjeti što one smataju o svom radu unutar tih tijela Ujedinih naroda. Zapravo je potrebno podržati izaslanstvo Europske unije u Ženevi i u Njorku kada govorimo o ljudskim pravima. No, eh, Europska unija kao takva nema pravo govora u vijeću za ljudska prava Ujedinih naroda, ali države članice imaju to pravo i to je nešto što moramo pobliže pogledati jer predstavnik Europske unije nema to dopuštenje govoriti u ime Europske unije. Države članice imaju i ovu radnu skupinu vijeća za ljudska prava koji se naziva skraćeno KOHOM. To je vrlo važno tijelo gdje odlučuju i raspravljaju o prioritetima i u kojem obliku bi trebali na međunarodnoj razini djelovati. S nama je danas gospodin Engelbert Toerman, on je predsjednik te radne skupine za ljudska prava. On je jako uključen u taj postupak, on zna kako se donose odluke na tom području. Mislim da je, vijeće, da, da je radna skupina vijeća sada poboljšana, dakle moguće je sada održavati sastanke i u Briselu kako bi se ostvario napredak na ovom polju, no kada sam ja jednom prisustvovala Kohomu, jednom dva put godišnje, da su eh, diplomati koji su prisutni i zastupaju pojedine države članice osobe koje kojima je bitno doći do europskog svačanja, a ne samo e, zastupati nacionalne prioritete. Dakle, to smatramo važnim. I mislim da je isto tako nama važno za našu raspravu čuti što nam ima za reći gospodin Toerman u ime Kohoma, a zatim smo se i mi htjeli vama obratiti e, i e, zatim se nastaviti na tu temu u nacionalnim parlamentima kako bi tamo isto tako raspravili o ovoj istoj temi o politikama Europske unije na multilateralnim forumima. Sada vam predajem riječ kako biste nam predstavili vaš rad u ime Kohoma. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Velika mi je čast sudjelovati danas u ovoj raspravi, govoriti o politikama Europske unije, E, u prisustvu zastupnika Europskog parlamenta i zastupnika nacionalnih parlamenta. To je izvrsno iz e, raznih razloga koji su već naveli e, prethodni govornici. U mom svojstvu predsjednika Kohoma ja blisko surađujem sa Europskim parlamentom i naravno i nacionalni parlamenti imaju to iskustvo bliske suradnje. Ja sam svjestan tih dimenzija i svjestan sam da sva ta tijela imaju važnu ulogu ako želimo imati e, koherentnu i učinkovitu politiku ljudskih prava Europske unije i to bi naravno prema e, Lisabonskom ugovoru trebalo biti u središtu našeg rada. E, zamolili su me da prije svega se usredotočim na multilateralne forume, dakle na Ujedine narode i odlučio sam to učiniti tako da kažem prije svega tri točke i e, da vam prikažem koja je uloga Kohoma u svemu tome, da objasnim kako mi pokušavamo poboljšati naš rad u multilateralnim forumima, prije svega u jedinim narodima, te koji su naše glavne prioriteti, ali isto tako i da osobno kažem e, što smatram da u čemu se sastoji ta važna uloga Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta. Što se tiče Kohoma, to je radna skupina e, vijeća Europske unije koja je uspostavljena 1987. godine kako bi se upravo bolje koordinirale politike e, zemalja članica u multilateralnim forumima. Naš glavni e, cilj je pripremiti zaključke za vijeće e, ministara vanjskih poslova. Tu udružujemo delegate iz država članica, a i predsjednika komisije. Velika promjena se dogodilo upravo na ovom području što se tiče politika vanjskih poslova na području ljudskih prava i to sa stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora. Od tada visoka predstavnica koja predstavlja Europsku uniju na područjima e, pitanja e, vanjskih, e, vanjske politike predstavlja isto tako i Europsku uniju na područjima ljudskih prava. Dakle, postoje predsjedništva koje su se rotirala prije svakih šest mjeseci, a sada imamo jednu osobu koja je e, predstavnica Europske službe za vanjsko djelovanje. Sada je Europska služba za vanjsko djelovanje ona koja koja usmjerava rad u vijeću, koja e, priprema dijaloge i e, priprema i njihov rad. U toj situaciji je prije nego ikad potrebno uključivanje i nacionalnih parlamenta kako bismo imali stvarno učinkovitu politiku za ljudska prava. Naš rad se povećao e, tijekom godina. Prvotno smo se sastali samo dva puta godišnje kako bismo pripremili sastanke u Ženevi i Yorku, a sada se sastajemo vrlo e, često, redovito i sa predstavnicima e, glavnih gradova država članica, ali isto tako i sa predstavnicima ureda u Briselu, tako da imamo stalni odbor u Vijeću za ljudska prava ovdje u Briselu i to je jedan od e, rezultata strateškog okvira. Dakle, e, kao što smo već rekli, imamo sastanak rano svake godine u Ženevi sa veleposlanicima e, i tada se prije svega pripremamo isto i za naš strateški posao u okviru Ujedinih naroda. Kohom djeluje na niz pitanja što se tiče vanjskog djelovanje Europske unije, no službeno smo ograničeni na vanjsko djelovanje. Nemamo mandat govoriti o unutarnjim pitanjima, e, što je dakle različito od Europskog parlamenta. Ovdje imate dva odbora koji se time bave, e, dva i Libe, a mi smo već e, više godina primijetili, kao što je i Stavros spomenuo, ovo pitanje, važno pitanje interne i eksterne konkurentnosti u našem radu i vidjeli smo da je to jedna kritička točka za našu vjerodostojnost, e, ne samo bilateralno, nego i multilateralno. I to je e, jedan od razloga zbog kojih upravo stavljamo naglasak na to pitanje. E, isto tako moram reći da e, smo sudjelovali u pregovaranju strateškog okvira i akcijskog plana koji su usvojeni prošle godine, ali smo isto tako i razradili različite smjernice kao što je spomenuto, baš u ovoj situaciji uloga zemalja članica je dalje ključna. Ne samo zato što je potreban konsenzus za donošenje takvih odluka ili zato što je e, predsjednik Europske unije samo promatrač u e, tijelima na multilateralnim forumima, e, već i zato što njih treba stvarno u potpunosti uključiti u to područje i u izgradnju politika za ljudska prava. Ali isto tako iz razloga kapaciteta postoji određene stvari koje govore u prilog tome da imamo različita tijela u pojedinim gradovima gdje se događaju ovi važni sastanci. Kao što je naznačeno u strateškom okviru, koji je usvojen prošle godine, Europska unija pridaje veliku važnost e, svom djelovanju na mutualnim forumima u okviru ljudskih prava. Naporno smo radili kako bismo imali stroga ljudske, stroge standarde na području ljudskih prava, ali isto tako i što se tiče kontrole e, provedbe raznih e, propisa. E, vrlo smo isto tako naporno radili kako bismo Vijeće za ljudska prava učinili vjerodostojnim pri raspravama o ljudskim pravima. Naši ključni prioriteti su prije svega učinkovitost, E, Ureda za ljudska prava. Tu pružamo našu potpunu e, podršku. E, isto tako univerzalnost i na primjer ovaj univerzalni preglednik pojedinih zemalja. Moramo poboljšati naš rad na multilateralnim forumima. Vijeće za ljudska prava je prije svega postalo strateške važnosti kada pripremamo E, ove sastanke. Od prošle godine imamo e, za sve redovite sastanke vijeća ljudska prava, e, redovite isto sastanke za pripremu i uvijek je ishodište to da se zajednički sastaje kohom i vijeće ministara vanjskih poslova u Ženevi početkom godine i tamo identificiramo onda prioritete za cijelu godinu imamo i strateški e, dokument koje smo usvojili, a isto tako i u veljači imamo dokument usvojen od vijeća e, ministra poslova. Dakle, zapravo na svaki sastanak Vijeća za ljudska prava imamo dvoje, troje ključnih prioriteta koje prethodno određujemo. Isto tako gledamo koje možemo nove inicijative poduzeti i nacionalne, dakle države članice imaju velo dobre inicijative kako bismo se bolje pripremili za ova pitanja e, do kojih nam je stalo i kako bismo bili u boljem položaju e, što se tiče samog e, održavanja sastanka. Na taj način možemo naglašavati neke prioritete u Ženevi i u Njorku. Trenutno ti prioriteti uključuju e, mnoge zemlje poput Sirije, Bjelarusa, Burme i Mijanmara, e, način na koji se može odvijati tranzicijski e, period, tranzicijski period ali isto tako, na primjer, prava djeteta, smrtna kazna i druge teme. Imamo slični proces planiranja što se tiče odbora za ženska prava, to je ključno tijelo što se tiče ženskih prava E, i što se tiče naravno ojačavanja i poboljšanja pravne stečevine za ženska prava i jednakost spolova. Kroz sav taj rad pokušavamo se u ranoj fazi uključiti u taj proces, pokušavamo imati saveznike za druge zemalje kao što smo to uspjeli i što se tiče smrtne kazne, zato sada imamo široku podršku unutar Ujedinih naroda. Kroz te inicijative mogli smo staviti određene teme na dnevni red, poput e, situacije u Bjelarusu, e, koje do sad nisu se često nalazile na dnevnom redu, ali isto tako smo mogli bolje pripremati naše stavove, gdje smo prije bili podijeljeni, na primjer, što se tiče e, privatnih tvrtki. I prvi put smo bili suočeni s time da je sada isto i posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda predstavio izvješće o situacijama u Europskoj uniji. E, I tu smo pripremali pismeni odgovor na to izvješće. Thank you. I'm looking at the time and I have 20 seconds left. Mislim da mi je preostalo 20 sekundi. Postoji još samo nekoliko stvari koje bih želio spomenuti. Temeljem mojega iskustva želio bih zapravo s vama podijeliti nekoliko ideja o suradnji između nas i Europskog parlamenta, a želio bih također nešto reći o suradnji s nacionalnim parlamentima. Kao što sam već ranije naglasio, politika ljudskih prava nešto je što Europski parlament itekako zanima, a ono što je posebno naravno važno je e, razgovor o temama kojima se bave i na Ujedinjenim narodima. E, visoka predstavnica e, među ostalim dva puta godišnje e, sudjeluje na sastancima na pitanjima, o pitanjima koje se bave ljudskim pravima. Radna skupina za ljudska prava nakon svakog svojeg sastanka podnosi izvješće tajništvu Europskog parlamenta i Vijeću Europe, a ne samo nevladonim udrugama kako bismo ih informirali o razvoju događaja o našem radu. E, uloga Europskog parlamenta u zaštiti ljudskih prava je od izuzetne važnosti. Rezolucija Europskog parlamenta o prioritetima e, Europskog parlamenta jedan je od važnih dokumenata, referentnih dokumenata u raspravi o ljudskim pravima, ne samo u plenarnim zasjedanjima, već isto tako u pododboru za ljudska prava. Mislim da je to nešto što ima značajnu ulogu u definiranju prioriteta Europskog parlamenta. Sastanci sa e, odborom HOMS također su od ključne važnosti, ali isto tako sa svakim pojedinim predstavnikom e, zemalja i država članica, zato što se u tim razgovorima zapravo dobiva ideja o tome e, kakve su im ideje. Ekosove ključne stavke također su od izuzetne važnosti. Dakle, postoji čitav niz ključnih predmeta kojima Europski parlament daje podršku, a u kojima mi aktivno lobiramo. Daću vam jedan primjer. Jedno od pitanja o kojem bismo mi željeli e, postići više napretka je pitanje prava LGBT zajednice. E, Južnoafrička e, republika je zemlja u kojoj smo do sada aktivno uh, radili na tom pitanju, međutim oni nisu skloni nastavku inicijative. Uh, međutim, uh, doprinos koji nastavku te, inicijative može dati Europski parlament i suradnja sa parlamentom Južnoafričke republike od velike važnosti. Naravno, vrlo je važno imati na umu ne samo da im treba i politička podrška, ali i vidljivost. Na primjer, rasprave u parlamentu sa posebnim e, izvjestiteljima Ujedinjenih naroda i sa predstavnicima drugih zemalja važan su čimbenik u tome. E, vrlo je važno da postoje takvi mehanizmi koje redovito koristimo u našem radu. Bilo bi vrlo zanimljivo čuti od predstavnika nacionalnih parlamenta imaju li oni sličnih mehanizama na nacionalnoj razini posebice kada govorimo o provedbi politike ljudskih prava Europske unije općenito, ali i ove konkretne sastavnice te politike. Od ključne važnosti da svaka rasprava o ljudskim pravima na nacionalnoj razini uključuje i tu vrlo važnu sastavnicu, a to je provedba politike Europske unije u području ljudskih prava. Strateški okvir naglašava da se radi o zajedničkoj odgovornosti Europske unije i država članica. Strateški odvor, okvir kaže da i Europska unija kolektivno i države članice pojedinačno trebaju braniti ljudska prava i promicati ih u svim oblicima bilateralnog i višelateralnog dijaloga, uključujući i najviše razine. Naravno, vrlo je važno da države članice ispune tu svoju obvezu, ali isto tako i Europska unija. Treba vidjeti što se više može učiniti po tom pitanju. Unutar strateškog okvira države članice također imaju obvezu primjerom pokazivati, ne samo u svojoj zemlji, već i u vanjskim kontaktima kako bi se osigurala ova interno-eksterna dosljednost o kojoj se govorilo. Također je vrlo važno da se dobivaju redovita izvješća i e, specijalnih izvjestitelja, isto kao i rada različitih odbora koji se bave ovim pitanjem. Dakle, postoji čitav niz pitanja o kojima bih ja vrlo rado raspravljao danas e, i u našem budućem radu. Hvala. Hvala lijepa gospodine Torman na ovom vrlo zanimljivom i detaljnom pregledu. Mislim da je to e, zapravo vrlo važno pitanje, e, jedno od važnih pitanja koje ste spomenuli. Bilo bi zanimljivo čuti na koji način na nacionalnoj razini pratite rad Kohoma, dakle radne skupine za ljudska prava, ali isto tako na koji način se odvija suradnja između Ministarstva vanjskih poslova i Ujedinjenih naroda. Bilo netko želio uzeti riječ? Možda samo da dodam onome što je rekao gospodin Torman, da kada smo u Ženevi, obično mi je iznenađujuće čuti od mnogih diplomata i u Europskoj uniji, a izvan Europske unije, da političari dolaze na jedan takav diplomatski forum kako bi pratili što diplomati čine. Naravno, to je više posla, kao što znamo, zato što političare nije uvijek e, lako nagovoriti da se bave ovim ili onim pitanjem, ali mislim da je to vrlo dobro došla aktivnost, tako da vas pozivam da odlazite na takva mjesta koja vam se ponekad možda čine jako daleko kao što je na primjer e, sastanak određenog tijela UN-a, čak i ako se odbije na nekoj udaljenoj e, lokaciji, a bavi se na primjer nekom sponom rezolucijom, zašto ne otići tamo i baviti se i takvim oblikom rada. Također želim reći da ovdje u Briselu, na samom početku našeg rada na ovom pitanju, smo zapravo imali E, veliku pomoć visokog povjerenika za ljudska prava e, Ujedinjenih naroda ovdje u Briselu. Mi smo ih pozivali da dolaze na naše sastanke, da nam pomognu oblikovati politike i meni je jako drago da je Europska unija prošle godine odlučila dati značajnija sredstva za podršku radu Ujedinjenih naroda na ljudskim pravima. Mislim da je to vrlo važna stvar, vrlo važni korak, zato što oni imaju veći broj nacionalnih ureda i mislim da mogu mnogo toga učiniti na nacionalnoj razini. Mislim da im je važno na europskoj razini dati podršku. Vrlo je važno da pripreme kvalitetna izvješća, a također je vrlo važno da budu na neki način regionalno središte za promiđu naše politike. Dakle, tko bi sada želio uzeti riječ? Nitko? Izvolite, dajem vam riječ, ali ne vidim vaše ime. Možete li se, molim vas, predstaviti kad uzmete riječ? Hvala. Ja sam Mimi Faruđa iz Malteškog parlamenta. Mislim da svi razumijemo i da se svi slažemo da se čovjek rađa s dostojanstvom. Ali dostojanstvo nije sve što čovjek ima. Čovjek ima i obveze i odgovornosti. Samo dostojanstvo nije dovoljno, zato što to dostojanstvo može ostati jedna vrlo abstraktna ideja ako ne učinimo što je potrebno kako bismo e, to dostojanstvo prenijeli u praktičan život. Ja mislim da je problem nedostatka zaštite ljudskih prava nešto čime se institucije moraju baviti. Spomenuli ste da u organizacijama civilnog društva treba potaknuti daljnu suradnju po ovim pitanjima. No ja mislim da da bi netko razumio što su njegova prava i obveze da toj osobi to treba objasniti po naosob. Dakle, mi moramo krenuti od pojedinaca, trebamo krenuti od obrazovnog sustava. Mislim da trebaju postojati obrazovni programi u svakoj zemlji koji će biti dakle sastavnim dijelom službenog kurikuluma kako bi od najranije dobi europski građani mogli prigrliti ta načela. Na taj način bi ljudi odrastajući učili ne samo o svojim obvezama, već bi isto tako učili mnogo više o vlastitom postojanju. Također mislim da bismo i dalje trebali usmjeravati pozornost onih koji su na vlasti da je izuzetno važno da se jača ljudsko dostojanstvo. I u tom kontekstu posebice trebamo imati na umu buduće generacije. Mislim da su preventivne aktivnosti koje će dovesti do sprječavanja zloporabe politika ljudskih prava ono čemu trebamo stremiti. Preventivni programi trebaju postojati u školama, tako da djeca od najranije dobi mogu učiti o takvim stvarima. Takve programe zapravo treba poticati kroz programe školarina i stipendija. Ja bih također željela zahvaliti svojim kolegama i željela bi ih eh, pozvati da pokušamo s makro pristupa prijeći na mikro pristup, da se malo odmaknemo od tradicionalnog pristupa e, koji imamo kad sagledavamo zaštitu ljudskih prava. Razmislimo o tome da nije važno samo utjecati na sadašnje generacije. Razmislimo o tome da trebamo utjecati na našu vlastitu djecu, jer su oni buduće generacije koje u velikoj mjeri mogu poboljšati situaciju. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste poslali ovaj apel na e, zaštitu kulture ljudskih prava i na aktivnosti u tom području. E, nemam informacije sada ovdje, ali mislim da postoji čitav niz sredstava e, koja se odvajaju za razvoj kulture ljudskih prava diljem Europske unije. Dozvolite da E, kažem nešto vezano uz nešto što ste spomenuli na samome početku. Svaka osoba ima i ljudska prava, ali i obveze, dužnosti. Mislim da svi mi imamo obvezu i dužnost postupati u skladu sa zakonima koji su na snazi. Željela bih to postaviti kao pitanje gospodinu Toermanu. U raspravi o ljudskim pravima u, u Ujedinjenim narodima Države članice Europske unije, ali i države koje nisu članice Europske unije, živo su raspravljale o relativno filozofskom pitanju. Naime, govorilo se o tome da bi ljudska prava trebali štititi samo onim ljudima koji zaista ispunjavaju svoje građanske dužnosti. Za mene je to jedan nevjerojatan napad. Ljudska prava imate zato što ste ljudsko biće i na njih imate pravo čak i ako počinite nekakav nekakvo teško kazneno djelo. Mene bi dakle zanimalo, gospodine Toerman je li to rasprava o kojoj će se ponovno e, govoriti ili smo riješili taj problem i složili se oko ovog pitanja? Hvala vam lijepa. Što se tiče obrazovanja u području ljudskih prava i ostalih aktivnosti, ja nažalost nemam ovdje konkretne brojke, ali možda su ovdje kolege koji imaju više informacije i mogu vam dati konkretne informacije o tome e, koliko se odvaja za te programe. Naravno, ja vjerujem da je to vrlo važan dio strateškog okvira Europske unije za ljudska prava i akcijskog plana. Postoji čitav niz aktivnosti, a ono što je vrlo važno naglasiti jeste da se očekuje da se veliki dio posla obavi na razini država članica. Veliki broj aktivnosti sastoji se od davanja stručne podrške i stručnog savjeta lokalnom civilnom društvu koje će onda biti podrška lokalnim vlastima u jačanju vladavine prava, demokracije i ljudskih prava. Također e, nastoji se pridonositi razvijanju kulture zaštite ljudskih prava. E, nije samo važno podržavati da takve aktivnosti budu sastavni dio obrazovnog sustava, već isto tako da postoje na svim razinama. Europska unija pokušava poduzeti čitav niz koraka vezano uz to i postoji čitav niz specifičnih programa koji uključuju i stipendije, zatim regionalni program e, stručnog magisterija iz područja ljudskih prava i slično. Postoji čitav niz akademskih obrazovnih programa koji se baš bave pitanjem ljudskih prava. Danas na europskoj razini imamo čitav niz takvih programa i čitav niz aktivnosti koje se tiču ne samo Europske unije već i drugih regija, a u kojima se gradi ta kultura zaštite ljudskih prava u svim sektorima. Ova rasprava koju ste spomenuli o pravima i obvezama ljudskoga bića zaista je rasprava koja se zapravo vodila u nekoliko navrata u prošlosti, međutim više nije aktualna. Zbog toga ovo pitanje koje je bilo posebno osjetljivo, a koje se uglavnom vodilo, o kojem se govorilo u vrijeme e, proslave 50. obljetnice e, deklaracije o ljudskim pravima, zapravo više nije predmetom rasprave. Naravno, cijela ta rasprava sastavni je dio jednog većeg izazova s kojim se moramo uhvatiti u koštac i to je pitanje očuvanja univerzalnosti ljudskih prava. Postoji čitav niz aktivnosti poduzetih u tom području. U proteklih 10 do 15 godina imali smo prilike vidjeti da je broj ratifikacija glavnih sporazuma kojima je cilj zaštita ljudskih prava porastao i to je zaista impresivno. No još uvijek imamo prilike vidjeti da u mnogim zemljama postoje ozbiljne zadrške vezano uz sporazume o zaštiti ljudskih prava, te politički argumenti E, koji e, zapravo napadaju to načelo univerzalnosti i upravo zbog toga mislim da moramo biti vrlo rigorozni i vrlo aktivni u tom području. Ključni sastavni element svega ovoga jest da svaka aktivnost koju poduzmemo kao Europska unija ili kao pojedine države članice mora uključivati i aktivnosti civilnog društva. Dakle, nije dovoljno samo kontaktirati sa e, vladama određenih država, već isto tako treba aktivno uključiti civilno društvo u dugoročnu strategiju zaštite ljudskih prava. Evo to je vrlo kratak odgovor. Možda ako dozvolite da dam samo još jednu informaciju vezano uz akcijski plan Akcijski plan sadrži čitav niz važnih obveza koje preuzima i Europska unija i države članice, a čiji je glavni cilj da Europska unija i njezine države članice primjerom pokažu na koji način treba provoditi odredbe o ljudskim pravima. Spomenuti su već različiti koraci koji su poduzeti na europskoj razini vezano uz tu temu. Dakle, postoji jedna snažna predanost da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti i da one budu integrirane u sve naše politike. Važna stvar koju treba reći jest također da su sve države članice preuzele obvezu pripremanja nacionalnog akcijskog plana pomoću kojeg će prenijeti smjernice iz strateškog okvira Europske unije na teren. Cilj je da sve države članice to učine do kraja godine. Možda nećemo svi to uspjeti učiniti unutar ovog vremenskog okvira, ali neke su zemlje to već uspjele učiniti, a u velikom broju država članica se na tome upravo sada radi. To je nešto, čini mi se, što bi i tekako moglo e, pomaknuti stvari u pravom smjeru i upravo tu je aktivno sudjelovanje Europske unije od izuzetne važnosti. Hvala. Hvala vam lijepa. Želi li još tko uzeti riječ? Možda ja e, funkcioniram pod krivom pretpostavkom, ali željela bih svejedno da uzmete riječ i da odgovorite na moje pitanje koje sam ranije postavila, to je e, kakve su politike koje provodite na nacionalnoj razini i e, na koji način se prati rad vijeća za ljudska prava iz Ženeve? Evo, dala bih vam još jedan primjer prije nego što dam e, riječ kolegi koji se javio. Na prethodnom sastanku govorili smo o tome koliko je važno da se bavimo E, kršenjem ljudskih prava i kada se radi o velikim, važnim zemljama gdje je puno toga na kocki, kao što je na primjer slučaj s Rusijom. U Rusiji postoji slučaj gdje se odvjetnika, to je, možda se sjećate, Magnitski, e, pretuklo na smrt u zatvoru. E, mnogo se toga poduzima da bi se otkrilo tko je odgovoran za to. Na razini Europske unije donesena je odluka većinom glasova države članice da se pozorno prati taj predmet i da se kaže da oni koji su odgovorni za ubojstvo zatvorenika, dakle on je ubijen zapravo u zatvoru, kako bi se poduzele odgovarajuće sankcije e, protiv tih ljudi i kako bi se zamrznula njihova financijska sredstva na području Europske unije. Dakle, o tome se razgovaralo unutar Kohoma, radne skupine za ljudska prava, gdje sve države članice formiraju svoja stajališta. I samo sam od jedne države članice dobila odgovor da razmatraju taj prijedlog. Mene zbog toga zanima što činite vi na političkoj razini u svojoj zemlji. E, ja sam sigurna da u mnogim vašim zemljama se situacija s ljudskim pravima u Rusiji pozorno prati. E, bilo bi dobro znati što činite, jer bi to omogućilo diplomatima da izvrše snažni pritisak. Evo, dajem riječ kolegi čije ime ne vidim, pa vas ljubazno molim da se predstavite kad uzmete riječ. Izvolite. E, hvala lijepa, e, gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa što nas potičete da uzmemo riječ. Ovdje sam kao predstavnik talijanskog parlamenta i mi zaista raspravljamo o velikom broju tema koje su e, ovdje danas iznesene i interno, a i sa vanjskim partnerima. Mi imamo e, odbor e, za ljudska prava u oba doma parlamenta i aktivno surađujemo s europskim institucijama. Ja sam član delegacije Vijeća Europe u kojoj također raspravljamo o temama kao što su na primjer zaštita ljudskih prava u Rusiji. Naša zemlja i tekako prati tu temu te rad međunarodnih institucija, posebice rad UN-a u Ženevi. U proljeće je krenuo novi mandat u Italiji i tijekom toga mandata, kao što ste vjerojatno imali prilike čuti, u više smo navrata kroz zapravo predsjednika donjega doma parlamenta jasno iskazali poziciju talijanskog parlamenta prema kojoj su ljudska prava i tekako važan element i vanjske i unutarnje politike. Smatramo da se ne može tolerirati da u Europskoj uniji koja se smatra domom ljudskih prava i gdje se toliko naporno radi da se ljudska prava poštuju u drugim zemljama, ljudska prava ne poštuju u potpunosti. Apsolutno neprihvatljivo da se e, zaštita ljudskih prava ne provodi u potpunosti na našem vlastitom teritoriju. Zbog toga je naš parlament krenuo s nizom aktivnosti koje omogućuju praćenje provedbe zakonodavstva u ovom području u našoj zemlji. Rasprava o postupanju sa zatvorenicima, o postupanju sa pripadnicima LGBT zajednice, vrlo je važna. Radimo trenutačno na zakonu o suzbijanju homofobije i transfobije. Nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje još je jedna tema kojom se namjeravamo pobliže pozabaviti. E, gospodin Torman je u svojem uvodnom izlaganju spomenuo i prava migranata i poveznicu između zaštite ljudskih prava i prelaska granice. Mi očekujemo da će Europska unija e, i u tom području preuzeti određene obveze jer nam se čini da je to jedno od onih klasičnih pitanja u kojima je dosljednost apsolutno nužna i mislim da su države članice, posebice one koje su u graničnim područjima gdje je migracija intenzivna, spremne podržati takve prijedloge. Vidim da se veliki naglasak stavlja na dosljednost. Meni se ponekad čini da se možda više bavimo vjerodostojnošću nego stvarnim zaustavljanjem kršenja ljudskih prava. A ja mislim da, iako je za nas važno da budemo vjerodostojni i da e, štitimo život, ljudski život, i da je to nešto što svakako treba biti sastavnim dijelom rezolucija na europskoj razini, da posebno treba naglasiti i značenje vrijednosti. Želim vas podsjetiti da vrijednosti igraju, da vrijednosti igraju značajnu ulogu kada se radi o pravima pojedinca. Jer zapravo zaštita ljudskih prava je nešto što u svojoj srži ima ljude koje pate. I mislim da je zbog toga vrlo važno da se neumorno bavimo upravo tim pitanjem. Pretpostavljam da ćemo danas poslijepodne govoriti o mogućim sankcijama u slučaju kršenja ljudskih prava, dakle sankcijama koje bi Europska unija mogla e, primijeniti na druge zemlje, ali isto tako i unutar granica Europske unije. Mislim da je izuzetno važno, budući da govorimo o ljudskim pravima, podsjetiti da je to pitanje koje prati vrlo pozorno i naše civilno društvo. E, naime, vrlo često možemo vidjeti da i obični ljudi, ali isto tako i ljudi koji su možda politički istaknuti, e, često dolaze u situacije u kojima su njihova ljudska prava ugrožena. Vrlo je važno, međutim, naglasiti da se vrlo često radi o vertikalnim, a ne o horizontalnim odnosima. Hvala vam lijepa gospodine Nikoleti. A sada imam dvoje kolega koji se prezivaju Gomez koji bi željeli uzeti riječ. Najprije kolega iz Španjolskog parlamenta, Gomez de la Sierna, a zatim Ana Gomez, članica Europskog parlamenta. Najprije gospodin Gomez, izvolite. Eh. Hvala. Htio bih spomenuti dva pitanja. Kao prvo, ono što poduzimaju države članice u svrhu provedbe zaštite ljudskih prava. 2008. godine Španjolski parlament je osvojio akcijski plan za ljudska prava, a krajem ove godine će iznijeti novi akcijski plan kako bismo ažurirali, dopunili i aktivirali pravni i ustavni okvir za provedbu zaštite ljudskih prava. Taj postupak e, ima za cilj pobrinuti se da svi zakonski propisi u Španjolskoj budu da uzmu u obzir mjere iz tog akcijskog plana. To se naravno odnosi i na politiku prema međunarodnoj zajednici i Europskoj uniji. Spomenut je slučaj Magnitski, on je bio izvrgnut mučenju i preminuo je u ruskom zatvoru. Taj predmet Magnitski se pojavio u više međunarodnih organizacija, bio sam na nekoliko sastanaka u OSS-u kada je bilo riječi o tome. Htio bih samo spomenuti da su i parlamenti država članica pokazali e, osjetljivost prema tom vrlo jasnom slučaju povrede ljudskih prava. Izvan Europske unije američki kongres je bio aktivan, a unutar Europske unije sjećam se da je britanski parlament e, progovorio o tome, a isto tako i španjolski parlament. Mi smo primili predstavnika gospodina Magnitskog i imali smo raspravu o tome na odboru za vanjske poslove. Drugi parlamenti nisu bili toliko spremni zauzeti službeno stajalište. Ja bih htio skrenuti vašu pozornost na potrebu za time da države članice surađuju, da budu lojalne jedna prema drugoj kada je riječ o zaštiti ljudskih prava. Vrlo često ekonomski interesi država članica imaju prednost nad prokazivanjem slučajeva povrede ljudskih prava. kako bi bile konkurentne na međunarodnom tržištu, mislim da sve države članice moraju imati iste standarde u području ljudskih prava. Europska unija bi morala pokazivati i zapravo tražiti veću razinu solidarnosti među državama članicama. Drugo pitanje koje bih htio spomenuti e, zapravo je tema o kojoj je već bilo riječi. Prvenstveno me zanima zaštita ljudskih prava unutar Europske unije u državama članicama. E, ne govorimo o nekim konkretnim e, povredama zbog prekoračenja ovlasti, uhićenja i tako dalje. E, ono što želim reći je da postoji strukturne povrede ljudskih prava u državama članicama. Jedna od temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija je upravo politički pluralizam i to je jamstvo za funkcioniranje demokratskog sustava na kraju krajeva samog začetka Europske unije. No, otvoreno društvo ima čitav niz neprijatelja i ti neprijatelji otvorenog društva i demokracije su eh, s jedne strane totalitarni režimi, a s druge strane pokreti koji se zalažu za radikalni pokreti, identitetski pokreti, ako to mogu tako reći. Žao mi je i smatram da je šteta da nismo spomenuli jedno od ta dva pitanja u akcijskom planu. Pitanje je što možemo poduzeti u Europskoj uniji eh, s obzirom na utjecaj ekonomske krize na e, društvo. E, vidimo da dolazi do ponovne pojave nekih političkih stranaka koje se zalažu za e, totalitarne režime, koji imaju radikalna stajališta i koje su spremne povrijediti temeljna ljudska prava. Naravno, kada bi bile izabrane, govorili smo već o civilnom društvu, kao što su prethodni govornici spomenuli, imamo nevladine udruge, takozvano spontano civilno društvo, koji također rade na zaštiti ovih interesa. Mislim da bismo se trebali pozabaviti tim pitanjima. Hvala. Hvala Ana Gomez, sada ima riječ, zastupnica u Europskom parlamentu. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih se htjela osvrnuti na ono što je kolega spomenuo, a to je važnost e, da se pozabavimo pitanjem korporacija u području ljudskih prava, bilo da je riječ o promicanju ljudskih prava ili o povredi ljudskih prava. Dakle, sve ono što se tiče društvene odgovornosti poduzeća je tema kojom se mi e, itekako bavimo ovdje u parlamentu. Ali i nacionalni parlamenti e, tu imaju svoju ulogu i htjela bih vas podsjetiti na važnost konvencije ANKAK protiv e, korupcije i potrebe za donošenjem zakonskih propisa na nacionalnoj razini kako bi se riješili problemi koje smo spomenuli, a koji se tiču društvene odgovornosti tvrtki. Smatram da sada dolazi do pojave jedne nove razine, naime primjećujemo jasnu vezu između širenja korupcije, prikrivanja korupcije i povreda ljudskih prava u svrhu prikrivanja korupcije. To se događa u mnogo zemalja u svijetu i mi imamo odgovornost da to razotkrijemo. Primjerice, da ću vam primjer Angole. Trenutno većina povreda ljudskih prava, uključujući i mjere protiv novinara i aktivista, imaju jasan cilj da ih se spriječi da šire istinu o korupciji. A ta korupcija podrazumijeva isto tako i ozbiljna kršenja ljudskih prava u rudnicima dijamanata i slično. Još gore, uslijed globalizacije i utjecaja ekonomske krize na Europu, sada vidimo da tajkuni iz Angole kupuju medije u jednoj od zemalja gdje su se razotkrile te radnje u Portugalu, odakle ja dolazim. Oni kupuju medije ne samo zbog prestiža, nego kako bi ušutkali europske medije u Portugalu e, kako se ne bi saznalo za povrede ljudskih prava u Angoli. Ja znam jer sam razgovarala sa portugalskim novinarima koji su e, zapravo žrtve zastrašivanja, boje se da će izgubiti posao i oni u e, uistinu e, i uzmiću pred time. Nema ništa gore od autocenzure. Dakle, slučaj Magnitski je od ključne važnosti u Europi i upravo zato smo apelirali na to, kao što je spomenula Barbara Lohler u izvješću e, o korupciji ljudskim pravima. E, taj, e, to izvješće je već prošlo kroz odbor za vanjske poslove. Sljedeći mjesec će biti na plenarnoj sjednici i pozivam kolege iz nacionalnih parlamenta da pročitaju izvješće, da vide kako se e, ti zakonski propisi mogu provoditi na lokalnoj, na nacionalnoj razini. Isto tako bih htjela istaknuti važnu ulogu Kohoma, ali ne samo Kohoma, nego i Europske službe za vanjsko djelovanje i visoke predstavnice za vanjsku politiku. Treba nam veća razina koordinacije sektorskih politika i posebno razvojnih politika sa politikom za zaštitu ljudskih prava. Stavros Lambrinidis je tu zbog toga, ali e, potrebno je da se to politički provodi na najvišoj razini Human Rights Watch je skrenuo našu pozornost na tri državljana Europske unije koji su u zatvoru u Bahreinu. Ali što se događa kada mi vidimo da europske vlasti vodi kampanje za oslobođenje državljana Europske unije, a zaboravljaju istovremeno na neke druge koji su i dalje u zatvoru. I tu pritom mislim na Etiopiju mi smo se mobilizirali da dva švedska novinara izvadimo iz etiopskog zatvora, ali što smo poduzeli da bismo doveli do toga da se na tisuće novinara i aktivista pusti iz zatvora iz Etiopije. Riječ je o zemlji koja nije toliko važna u Africi, koja je važna u Africi, e, druga najmnogoljudnija zemlja u Africi gdje je sjedište međunarodnih organizacija, oni su naš partner temeljem sporazuma iz Kotonua i oni moraju primjenjivati neke stvari iz tog sporazuma. Prema tome to je zemlja nad kojom mi imamo utjecaj, a istovremeno Uzmićemo i ne poduzimamo neke mjere. Radi se o tome da moramo integrirati zaštitu ljudskih prava u našim trgovinskim politikama, u politici e, razvoja i tako dalje. Naravno tu e, moram istaknuti i važnost uloge nacionalnih parlamenta. I moram spomenuti još dva područja u kojima trebamo više raditi u suradnji sa nacionalnim parlamentima, a to je obrana Međunarodnog kaznenog suda posebno kada vidimo kakve se kampanje provode od strane partnera kao što je Kenija. I samo još želim spomenuti konzistentnost e, obrambene i sigurnosne politike. Recimo, nedavno sam bila u misiji u posjet Pakistanu E, u sklopu pododbora za ljudska prava i tamo smo vidjeli dvostruka mjerila kada je riječ o primjeni politike korištenja bespilotnih letjelica. E, dakle, tu se omogućavaju e, ciljana ubojstva, dakle pomoću te politike. Međutim, ne radi se samo o tehnologiji, nego o selektivnom ubijanju. I to je program protiv kojeg moramo progovoriti, moramo se distancirati od toga. To je zabranjeno u Europi. Mi e, ne odobravamo takvu kampanju koju provode naši američki partneri. E, to je uistinu vrlo štetno. Riječ je o grubom kršenju osnovnih obveza koje se tiču zaštite ljudskih prava. Hvala Ana. A sada vas želim podsjetiti da e, moramo završiti do 12.30. Prevoditelji su pristali da ostanu 10 minuta duže. Na tome im zahvaljujem. Imam još četiri govornika na popisu. Prema tome ovisi o tome koliko ćete vremena trebati. Ako ne budete svi uzeli riječ, onda e, to možemo prebaciti za poslijepodnevni dio. Kristina Di Pietro iz Italije sada ima riječ. Izvolite. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. Uvaženi kolege, htjela bih vam dati nekoliko konkretnih primjera aktivnosti koje provodimo u talijanskom parlamentu. Mi radimo na jednom zakonskom prijedlogu. E, pokret pet zvijezda je predložio jedan prijedlog Senatu i mislim da je tu važno spomenuti tri preporuke. Kao prvo, trebamo se pobrinuti da aktivnosti za sprečavanje nezakonite migracije budu provedene u skladu sa međunarodnim pravom, kao i pravilima Europske unije i ustavnim zakonima kao i drugim zakonskim propisima u našoj zemlji. Drugo, moramo se pobrinuti da postupak azila bude pošten i sveobuhvatan, te da se njime ne povrijeđuje treći članak Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava dakle naravno u sklopu postupka u Italiji. Zatim imamo i načelo odbijanja, odnosno uskraćivanja ulaska, refoulement, to je načelo koje se nalazi u međunarodnim ugovorima, a isto tako je definirano i presudama Međunarodnog suda za ljudska prava. Nadalje, trebamo isto tako temeljem e, konvencije iz Dublina odrediti koja je država članica ona koja ima nadležnost za pregledavanje zahtjeva za dobivanje azila. Vrlo je bitno da izbjeglice znaju kakva je situacija jer vrlo često su oni prognanici na teritoriju vlastite zemlje, uzimaju im se otisci prstiju i tako dalje kada dođu na granicu i onda im se ne da da se kreću unutar Europske unije, da se slobodno kreću i ne mogu pronaći posao i e, ne mogu e, se pobrinuti za obitelj. Htjela bih vas podsjetiti da je konvencija iz Dublina na udaru kritika od strane Visokog povjerenstva za izbjeglice un kao i europskih tijela za izbjeglice, a posebno vezano uz ovo pitanje. Prema tome nadamo se da ćemo uspjeti doći do pozitivnog rješenja zajedno sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenta koji su danas prisutni. Gospodin Mihajl Severinski iz Poljske sada ima riječ. Hvala vam. Ja imam jedno pitanje. Poznato je da je najvažnije temeljno pravo, pravo na život, koje podliže mnogim ugrožavanjima i opasnostima, među ostalim i medicinskim istraživanjima, to jest šire rečeno znanstvenim istraživanjima, uz korištenje ljudskih embrija ili kada govorimo na primjer o transplantacijama osobe koje su dugi niz godina u komi, na primjer, dakle osobe e, i propisi vezanih uz eutanaziju, znamo i koja je politika Belgije u vezi toga. I stoga sada sam čuo da postoje inicijative Europskog parlamenta s ciljem da se ojača pravo na život, prije svega što se tiče znanstvenih istraživanja. Hvala vam. Thank you, Hvala, gospodine Severinski. I sada gospodin Nemet iz Mađarske. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nakon što smo čuli ova izlaganja, ne mogu, a da se ne zapitam sljedeće. u zapadnoj Europi i u našim demokratskim državama u zapadnoj hemisferi. Dakle, pitam se kako možemo govoriti o kršenju ljudskih prava kada mi zanemarujemo jedno osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na privatnost. Dakle, tu prvenstveno mislim na slučaj Snowden i na činjenicu da su Sjedinjene države prisluškivale europske građane, čak i, britanske, čak i britanska obavještajna služba bila uključena u to, e, prisluškivanje europskih građana. Kako možemo držati prodike o ljudskim pravima ovdje u Europskoj uniji, a zapravo nismo pomeli pred vas vlastitim pragom kako možemo tražiti od ruskih e, partnera da poštuju temeljna ljudska prava, a istovremeno mi sami ne poštujemo neka ljudska prava ovdje u Europi. Znam da se bavite tim pitanjem, znam da ćemo dobiti ishod e, istrage koja je u tijeku, ali htio bih se obratiti kolegama iz zastupnika u nacionalnim parlamentima. Molim vas da to stavite na dnevni red rasprave u vašim organizacijama. Ako se kolega iz Grčke slaže. Možda možemo mu dati riječ u sljedećem dijelu, tako da sada damo riječ gospodinu Tormanu. Isto tako, e, kao što je rekao kolega iz Italije vezano u status izbjeglica i pravo na privatnost unutar Europske unije, to su isto tako relevantna pitanja za poslijepodnevni dio sastanka kada će biti riječ o konzistentnosti politika unutar Europske unije i prema trećim zemljama. Sada dajem riječ gospodinu Toermanu. Hvala vam. Čitav niz pitanja koja su se pojavila zapravo mogu biti sastavni dio poslijepodnevne rasprave kada je riječ o konzistentnosti e, politike, interne i eksterne politike. Gospodin Nikoleti je spomenuo neka pitanja primjerice prava LGBT osoba. Mi se u Kohomu bavimo uglavnom eksternom dimenzijom, ali u drugoj polovici ove godine izradili smo smjernice Europske unije o vanjskom djelovanju i kako Evropska unija može e, ojačati svoj angažman vezano upravo s pitanja e, rodne jednakosti i seksualnog identiteta. Dakle, naravno pitanje kako možemo e, moramo najprije imati jasnu, jasno stajalište unutar država članica o tom pitanju. U svakom slučaju e, za nas je bio preduvjet da bismo imali e, snažnu politiku prema trećim zemljama da imamo usuglašeno stajalište unutar Europske unije. Ako usporedimo situaciju sa situacijom prije nekoliko godina vidimo da je došlo do bitnih promjena, bilo je isto tako i presuda od strane suda za ljudska prava i doneseni su novi zakoni u nekim državama članicama. Isto tako smo početkom ove godine radili na smjernicama o tome kako osnažiti slobodu vjeroispovijesti. I opet je bilo pitanje kako su stvari riješene u državama članicama. I sada radimo isto tako na smjernicama o tome kako osnažiti slobodu izražavanja na internetu i izvan interneta. I mislim da će se tu isto tako pojaviti neka pitanja koja su bitna. Naravno, to se sve tiče e, vjerodostojnosti našeg rada, a mislim da vjerodostojnost Europske unije nije sama sebi svrha, e, nego bi to trebalo naravno dovesti do toga da imamo manje kršenja ljudskih prava. U svakom slučaju naš cilj je u tome da promijenimo situaciju na terenu i zato trebamo vidjeti koji je najbolji pristup i kako možemo dovesti do toga da se situacija promijeni. Ponekad je to tihom diplomacijom, a ponekad su nam potrebne dugoročnije aktivnosti, jačanje sposobnosti pojedinih sektora u društvu, pružanje potpore aktivistima i tako dalje. Dakle, imamo e, razne mjere koje možemo primjenjivati u političkom smislu, a isto tako i uz financijsku potporu. Jedan od izazova je upravo ocijeniti e, utjecaj našeg rada u području ljudskih prava. Imamo neka mjerila Međutim, ponekad se rezultati ne mogu vidjeti za nekoliko mjeseci, potrebno je duže vrijeme, a ponekad e, su promjene brze. Naravno, sve ovisi o tome koliko je naš doprinos bio relevantan. Na nekim pitanjima radimo mnogo, a ne dođe do promjena, a za neka druga pitanja politička situacija se odjednom promjeni i stvari e, koje smo prije smatrali nemogućima odjednom postanu moguće. U strateškom okviru e, koji su podržali ministri vanjskih poslova kada se razgovaralo i o provedbi strateškog okvira na e, sastanku u srpnju. Dakle, prilikom usvajanja tog strateškog okvira po prvi puta smo imali ovacije e, na sastanku vijeća i uistinu smatram da lojalnost, solidarnost i predanost država članica u izvršenju politika zaštite ljudskih prava je područje u kojem je postignut ogroman napredak proteklih godina i na to se trebamo stalno podsjećati. Naravno, pitanje je kako će se to odraziti na pojedine slučajeve. E, tu su bitni akteri institucije Europske unije, a nacionalni parlamenti i tako dalje. Kao što smo čuli, e, neko je pitao vezano uz ovaj akcijski plan i zašto tu nisu ugrađena i pitanja posljedica ekonomske krize unutar Europske unije. Odgovor je zato što se mi ovdje bavimo samo e, vanjskom dimenzijom. To je instrument vanjske politike, ali naravno da je to pitanje koje se tiče konzistentnosti. Kao što ćemo danas poslje podne razgovarati, u području temeljnih prava također se neke bitne stvari događaju, imamo čitav niz važnih inicijativa, ali to nije u akcijskom planu jer naprosto izlazi izvan okvira tog akcijskog plana. Zatim, e, bilo je pitanje o tome kako ugraditi ljudska prava u e, sve politike Europske unije država članica. To je svakako jedan od osnovnih ciljeva ovih dokumenata. Političke obveze su preuzete, trebamo ugraditi ljudska prava u sve e, instrumente vanjske politike. E, I akcijski plan navodi neke konkretne aktivnosti o tome kako bolje integrirati ova pitanja u područje pravosuđa i unutarnjih poslova, trgovine i tako dalje. I tu na tome se mnogo radi. Komisija tu ima ključnu ulogu i prilikom izrade ovoga dokumenta bitno je reći da je komisija dala svoj doprinos i mi ovdje s njima imamo dobro, dobar partnerski odnos i komisija stvarno igra vrlo važnu ulogu. Mislim da su to možda najrelevantniji odgovori. E, eto, to bi bilo sve od mene. Hvala gospodine Torman i sada smo došli do kraja ovog dijela sastanka. E, imat ćemo sendviče koji će biti posluženi za vrijeme pauze za ručak i nastavljamo s radom u 15 sati. Hvala.